vrlo važnih odluka o monetarnoj politici koje je donijela Europska središnja banka u okviru mm, ekonomskog oporavka koji sada stalno dobiva zamah i nastavlja se. E, oporavak je solidan i širok. E, s druge strane vidimo a predsjednik Dragi će o tome više govoriti. Dinamika cijena, ona još nije dovoljno održiva. Naročito je slaba dinamika plaća. U prošlom dijalogu smo govorili o tome. Ciklički i strukturni razlozi za to postoje. Evo u ovom svjetlu e, monetarne odluke ESB-a su vrlo važne. Pozdravljam e, odluku ESB-a, e naročito da se održi široka monetarna prilagodba. Danas ćemo govoriti i o slabostima targeta Hvala lijepa, predsjedniče. Uh, Govorit ćemo naravno o tim odlukama ESB-a. Kao što predsjednik Dragi također zna, e, zna koordinatori su to odabrali kao dodatnu temu, to je Target je odabran kao dodatna tema ravnoteža ili neravnoteža a, targeta i sekvenciranje eksita kako bi trebalo izgledati djelovanje SBA u tom svjetlu. Imamo niz studija o tome Neke e, su vrlo uvjerljive i kažu kako taj target 2, e, ta ravnoteža odražava tehničke karakteristike e, financijske strukture eurosustava. Niz vrlo značajnih tema, pa ću odmah dati riječ predsjedniku Dragiju. Izvolite predsjedniče, e, uvaženi članovi e, odbora za e, gospodarstvo. Vrlo mi je drago što sam opet u Europskom parlamentu na zadnjem saslušanju godine. Od prošlog sastanka upravni odbor je a je donio odluke o rekalibraciji monetarnih politika Prvo ćemo e, govoriti o izgledu za našu ekonomsku politiku i zatim o rekalibriranju. Onda ćemo govoriti o ulozi Targeta 2 u financijskoj integraciji i implementaciji monetarne politike koja ima implikacije za interpretiranje targeta i e, ravnoteža. Ekonomska ekspanzija je e, solidna i široka e, u svim zemljama i sektorima europodručja. E, domaća potražnja to podupire. Prema Eurostat Flash Estimate rast BDP-a se nastavio u trećem kvartalu po stopi od 2,5% svake godine. To e, znači 4,5 godine stalnog e, kvartalnog rasta. Po, e, zadnji pregled pokazuje stalni zamah rasta, to srednje, kratkoročno. Rast BDP-a se vidi u svim zemljama i sektorima. Disperzija stopa rasta BDP-a u e, zemljama Europske unije je na najnižem stupnju od 1997. godine jer imamo stalnu, e, e, stalni trend rasta konvergencije. Tržište rada se također koristi tim oporavkom. Nemamo više gubitak radnih mjesta koje smo imali za vrijeme krize na, naročito ako gledamo agregat. Broj ljudi koji nisu zaposleni u europodručju je spao od 18,6 milijuna u drugom kvartalu 2014. na 14,6 milijuna u posljednjem kvartalu. E, u odnosu na e, prethodne periode e, rast zapošljavanja vidimo u svim zemljama i sektorima. 16 od 19 zemalja europodručja imaju pozitivno rast zapošljavanja od sredine 2014. A zapošljavanje se e, raste u šezdeset u 60% sektora u usporedbi sa nulom sredinom 2014. godine. E, taj rast radnih mjesta zajedno sa bogatstvom kućanstava E, daje dobre izglede za privatnu potrošnju. Također investicije na poslovnom sektoru e, raste. E, profitabilnost raste. Naša monetarna politika je igrala ključnu ulogu u podršci i potrošnje i investicija E, pa e, imamo vrlo dobre izglede za e, europoduzeća i kućanstva. Od kraja svibnja 2014 stopa pozemljivanja za nefinancijske korporacije je pala za 120 baznih poena, a za kućanstva otprilike 100. E, stope pozajmljivanja za male e, zajmove e, je pala za odnos 120 baznih poena. znatna poboljšanja u uvjetima financira za mala i srednja poduzeća je naročito ohrabrujuće. To poboljšanje u financijskim uvjetima Popraćeno je e, manjem e, heterogenošću između zemalja u stopama e, kreditiranja. Na primjer, razlika u stopama za poduzeća u zemljama europodručja koje su najjače pogođene krizom naspram drugih zemalja se smanjila na 100 baznih poena od sredine 2014. Usprkos ovog oporoka e, e, dinamika inflacije još nije samoodrživa. E, headline inflacija je 1,4% u listopadu i pastiće krajem godine zbog E, slabije komponente energetike kao rezultat osnovnih učinaka. E, pritisak inflacije je mali e, jer se tržišta još nisu dovoljno oporavila. Poboljšanja na tržištu rada se još moraju prenijeti na dinamični rast plaća. U svjetlu ovog, ovih ekonomskih izgleda E, na našoj sastanku za monetarnu politiku u listopadu odlučili smo rekalibrirati naše instrumente monetarne politike. E, to e, će očuvati stupanj monetarnog stimulansa koji je još uvijek potreban da se održi održiv povrat na stope inflacije koji treba biti 2% srednjeročno gledano ja ću objasniti četiri glavne odluke upravnog vijeća. U prvom redu poboljšani izgled eh, i naša eh, sve, veće pouzdanje u konvergenciju eh, stopa inflacije nam je dozvolilo da prilagodimo tempu APP-a Prema tome, mi smo od e, siječnja 2018. odlučili da imamo APP e, od 30 milijardi do sredine rujna 2018. a možda i dalje, ako e, to bude sukladno i dosljedno inflaciji. Drugo, što se tiče naše e, reinvesticijske politike, rekli smo da eurosustav će e, reinvestirati glavna plaćanja od e, dospjelih vrijednosnih papira koje su kupljene u okviru APP-a za period koji je potreban za neto kupovine imovine to će dovesti do boljih e, uvjeta likvidnosti i e, podesnih e, stajališta za monetarnu politiku. U tom kontekstu moram spomenuti da smo dali dodatne informacije za otkupe za svaku komponentu od APP-a. Jer naša politika održavanje stoka naših vrijednosnih papira će se dalje e, reinvestirati u e, kako e, povrat od tih vrijednosnih papira postaje sve veći. Naš, naša web stranica sada sadrži sve detalje o tim kretanjima. Treće, stop na mi E, smatramo da ključne e, kamatne stope moraju ostati na sadašnjoj razini. E, ovo, ovaj slijed izgleda za naše neto, neto otkup o, imovine na, po sadašnjoj stopi je centralni element naše monetarne politike to će biti e, kritični faktor za kupovinu e, imovine kako bi to imalo potpuni učinak. I na kraju odlučili smo da će se e, redovne operacije refinanciranja do nastaviti po fiksnoj stopi dok god to bude potrebno, a najmanje do kraja 2019. To će osigurati stalnu provedbu monetarne politike i e, kao e, i zaštitu e, povoljnih uvjeta za novčana tržišta u Europo području. Kao što je naše vijeće odlučilo kraj na ovom sastanku podrška monetarnoj politici dolazi od toga da e, od kombiniranog učinka dodatnih, e, e, dodatnog otkupa neto imovine i drugih elemenata. Sve skupa te mjere će očuvati sadašnje uvjete financiranja i osigurati E, potpuni monetarni stimulans koji je potreban za održiv povrat e, stopa inflacije na e, razine od blizu 2%. A sada ću govoriti o ravnoteži targeta Target 2 je europski e, sustav e, poravnavanja kroz koji se odvivaju plaćanja između e, središnjih banaka. To nam daje infrastrukturu plaćanja koja se koristi za poravnanje u među središnjim banaka i to u nizu transakcija. E, operacije monetarne politike, financijske e, tržišne e, instrumente, a i plaćanja između banaka i klijenata. Target 2 je prošle godine obradio dnevno 342 tisuće plaćanja što predstavlja prosječnu dnevnu vrijednost od 1,7 trilijuna. Stoga to igra važnu ulogu u glatkom odvijanju monetarne politike, u pravilnom funkcioniranju financijskih e, tržišta i bankarstva kao i financijsku e, stabilnosti. Podrškom financijske integracije i provedbom monetarne politike Target 2 e, predstavlja ključ naše monetarne unije. U sustavu Target 2 e, svaka nacionalna središnja banka ima e, poziciju dužnika ili vjerovnika prema ESB-u E, e, bilance target individualnih e, nacionalnih banaka prema tome odražavaju poravnanje prekograničnih plaćanja koji se vrše prema, preko targeta 2. Plaćanja koja su dio e, kupovine imovine su također e, poravnana kroz Target 2. APP implementacija se razlikuje od e, operacija refinanciranja oko oko 80% ukupnih e, kupovina nacionalnih središnjih banaka e, išle su kroz e, strane na financijskim tržištima koje nisu koje nemaju nastan u istoj zemlji kao središnja banka koja kupuje E, prodavatelji e, imovine mogu e, ponovno uložiti dobit i tako imamo rebalansiranje portfelja. Taj fenomen se zove rebalansiranje međunarodnog portfelja i to može dovesti do daljnjih promjena u bilancama targeta. Međutim, usprko svega toga vidimo da Target 2 E, igra ključnu ulogu u e, mjerama monetarne politike za financiranje e, kućanstava i poduzeća. I sada da zaključim. Sporazumi Europske unije dali su ESB-u kao primarni cilj da održava stabilnost cijena u cijelom europodručju. To je najbolji doprinos koji možemo učiniti za dobrobit naših sugrađana osiguravajući stabilnost cijena. To je preduvjet za e, ekonomije europodručja e, kako bi postigle e, uravnotežen rast koji se može održiti dugoročno, a to nije jedini uvjet uravnotežen rast također e, zahtjeva jačanje e, mogućnosti europodručje da rješava rizike gdje god se događali. Sadašnji ekonomski e, izgledi daju jedinstvenu priliku da smanjimo vjerojatnost snažnih šokova jer jačamo ekonomske strukture država članica kako politikom na fiskalnoj i strukturnoj strani istovremeno jačanje otpornosti EMU-a znači također jačanje e, naših zajedničkih institucija kako bismo upravljali šokovima. E, stoga pozdravljam ulogu Europskog parlamenta u ovim raspravama i stalne e, napore e, vođa europodručja i ministara da riješe taj problem. Što se vidi na nedavnom sastanku Euroskupine. Veselim se sljedećem samitu europodručja o upravljanju EMU-om. E, zahvaljujem na pažnji i veselim se vašim pitanjima. Hvala lijepa. Hvala vam. Sada ćemo krenuti s pitanjima. Ester de Lange ima riječ. Hvala vam predsjedniče i zahvaljujem predsjedniku Dragiju na ponovnom dolasku. I zahvaljujem mu što je pokrenuo neka bitna pitanja za naš odbor. Ja bih htjela postaviti pitanje vezano uz nenaplative kredite. ECR i vi ste to opisali kao jedno od, jedan od najrenjivih aspekata u europskom bankarskom sustavu. Također želim spomenuti EDIS e, jer znam da se SB snažno zalaže za to, ja sam izvjestiteljica za tu temu i nadam se da ćemo zajedno sa izvjestiteljima u Sjeni uspjeti organizirati sastanak s vašim stručnjacima na tu temu. Dakle, ovo pitanje NPS-ova i edis je povezano ne samo u sadržajnom, nego i u političkom smislu, bojim se. Dakle, moja pitanja su sljedeća. Kako ostvariti napredak na Edisu, jer to je ono što mi želimo ostvariti. Ako postoji takav otpor u nekim državama članicama da se riješi pitanje nenaplativih kredita, to mislim na e, očitovanje vezano uz smjernice ESB-a. I što mislite na koji način e, je najbolje riješiti problem zaliha NPL-ova s obzirom da se to pitanje neće samo po sebi nekim čudom riješiti? Prema vašem mišljenju koji su realni rokovi da bi se njihova razina snizila na razinu usporedivu onoj svjetskoj. Mislim da su to sve pitanja koja su usko povezana sa Edisom i mi ćemo to u sklopu našeg izvješća morati također adresirati. E, zahvaljujem vam unaprijed na odlučnosti da se riješe oba ova pitanja i zahvaljujem na odgovorima. Hvala. Kao prvo slažem se s ovime što ste rekli, pitanje nenaplativih kredita i pitanje Edisa su međusobno povezane. Što se tiče Edisa, dakle mi pozdravljamo prijedlog komisije, to prvo treba istaknuti, ali moramo imati na ovu umu konačni cilj, a to je jedan istinski sustav osiguranja depozita mi možemo ići prema tom cilju korak po korak, ali svaki napredak mora biti jasno moguće kvantificirati i ocijeniti, dakle moraju postojati jasni ciljevi i mjere. To mora biti jedan proces u kojem se mjeri napredak. Što je važno zato što je EDIS da kako jedan od temeljnih stupova bankarske unije. Smanjenje i podjela rizika moraju biti paralelni proces, to je od uvijek bio naše stajalište, a što se tiče NPL-ova, čak i neovisno o Edisu, to jest problem koji moramo riješiti. Čuli ste i ovdje da se to pitanje uglavnom odnosi na superviziju, ali rekao bih da su potrebni zajednički napori bankarskih menadžera i supervizora, ali isto tako i vlada u državama članicama da bi se postigao zakonski okvir za rješavanje i trgovinu NPL-ovima. U nekolicini zemalja je ostvaren napredak, ali to se uglavnom svodi na nove nenaplative kredite i samo se djelomično uzima u obzir čitavo nasljeđe, dakle sve ono što smo naslijedili uslijed velike recesije koju smo imali posljednjih godina prije nego što je došlo do gospodarskog oporavka. Dakle, tu se moramo uistinu baviti pitanjem tih zaostataka, a ne samo novim NPL-ovima. To je sve što mogu reći za sada. Hvala. Hvala. I ja se osobno sjećam kao i kolege svih eh, zajedničkih napora koji su postignuti i što je da kako nužno kod određivanja uloga i nadležnosti. Ishod pregovora s Daniel V je vrlo pozitivan. Čujem da je ona sada otvorenija za nove mjere, dopunske mjere koje smatramo nužnima i to u skladu sa institucionalnim ovlastima. A rekao bih da komisija tu ima vrlo pozitivnu ulogu i ove konsultacije sa stručnjacima su pomogle u razjašnjavanju uloga i zadaća pojedinih aktera u ovom zajedničkom naporu. Permanche Beres, u ime kluba zastupnika SID. Hvala vam predsjedniče. Predsjedniče dragi, ja se neću sada vraćati na temu poveznice između NPL-ova i EDIS-a, premda se moramo zapitati u kojim uvjetima je uspostava ta dva stupa bankarske unije revizija i sanacija. Jesu li oni već e, doveli do uistinu velikih e, pomaka u području smanjenja rizika? Vi ste na posljednjem saslušanju načeli jednu temu, dakle na posljednjem e, monetarnom dijalogu i to slijedom pitanja kolega Tanga vezano s plaće. Vi ste se zapitali što je sa dinamikom povećanja plaća u zemljama u kojima nema gospodarskog rasta, gdje postoji stagnacija i gdje se plaće ne povećavaju na način da bi se lakše mogla voditi monetarna politika. Ja znam da je to tema kojom se bave ekonomisti, ali i bankari tu imaju značajnu ulogu. Tako da umjesto da se postavlja pitanje slabljenja uloge sindikata ili pak e, dinamika pritiska na porast plaća, mi smo razgovarali sa guvernerom Središnje banke u Portugalu i on nam je predočio jedan drugačiji scenarij. On smatra da je globalizacija promijenila način formiranja plaća i umjesto da se bavimo nasljeđem, trebali bismo možda drugačije osmisliti i definirati odnose između porasta plaća i inflacije što bi trebala biti okosnica monetarne politike. Što vi mislite o tome? Kako gledate na tu problematiku u odboru guvernera? Hvala. Hvala. Naše recentne mjere monetarne politike odražavaju različite ocjene upravljačkog vijeća. Kao prvo, povjerenje da će inflacijska stopa postupno doći do željenog cilja, zahvaljujući dakle, gospodarskom oporavku i zahvaljujući većoj stopi zaposlenosti. Međutim, kada prelazimo sa realnog sektora na inflaciju, vidimo da je inflacija još uvijek pod kontrolom i glavni razlog za to je činjenica da Glavni pokazatelj inflacije, osim promjene cijena energetike i hrane, su još uvijek pod kontrolom, odnosno još uvijek su slabi, a to ima veze sa nominalnim rastom. U usporedbi sa nekim prethodnim poslovnim ciklusima vidimo da nominalne plaće e, reagiraju na poboljšanja na tržištu rada i na pad nezaposlenosti i povećanje broja radnih mjesta. U posljednje četiri godine otvoreno je četiri milijuna novih radnih mjesta. I taj značajni porast u broju radnih mjesta događa se u jednom kontekstu porasta stope participacije i to ne samo zbog e, priljeva migranata, nego i zbog toga što ima više žena na tržištu rada. Zapravo e, participacija žena je dosegla rekordnu razinu i povećanje dakle sudjelovanja starijih e, osoba na tržištu rada. To je uistinu prilično iznenađujuće. Prema tome, usprkos e, priljevu nove radne snage, došlo je do velikog pada nezaposlenosti, što zapravo govori o tome da je čitav proces bio uspješan. I to bi, e, bilo bi zaočekivati da se to snažnije odrazi na nominalne plaće, međutim to se nije dogodilo. Možemo se zapitati koji je uzrok tome. Neki smatraju da je to globalizacija, i da e, nedostatak u proizvodnji nije samo na razini Europske unije, nego na svjetskoj razini. Mi nemamo nikakve dokaze da je to glavni razlog. Osim toga, taj manjak proizvodnje se smanjuje na svjetskoj razini kao i kod nas, Postoji još neki drugo, u drugi uzroci, uzroci nakon dužeg razdoblja inflacije, stagnacije inflacije. Možda se to odrazilo na plaće, u smislu da se eksternalizira utjecaj niske inflacije na budućnost. Nakon duže dužeg razdoblja visoke stope nezaposlenosti na tržištu rada, glavna strategija u pregovorima jest pokušaj da se poveća sigurnost radnih mjesta, a ne da se povećaju plaće. To je također mogući razlog. Nadalje, produktivnost je i dalje na niskoj razini, što je treći strukturni razlog za ovu situaciju. No sve u svemu što se tiče ova prva dva razloga, mi na to gledamo na sljedeći način. Mi smatramo da je to jedan ozbiljan fenomen, ali nešto prolazno. Dakle, u našoj monetarnoj politici, a kako sam rekao u uvodnoj izjavi, dinamika gospodarskog rasta se nastavlja tako da postoje znakovi koji ukazuju na to da se ta, ta dinamika ne jenjava Dakle, pitanje je radi li se o nekakvim o tome da se preferira sigurnost radnih mjesta ili se previše gleda unazad, no to je u svakom slučaju nešto što je prijelazno i to se odražava na nominalne plaće. Da kako mi ćemo vidjeti da li e, temeljna inflacija pokazuje znakove povećanja i da li stopa E, inflacije, da li se ona kreće prema našem zadanom cilju. Izvolite. Govorit ću njemački, gospodine dragi. E, kratki komentar na odgovor. Jeste li spremni? E, na odgovor. ESB je stvorio 4 milijuna radnih mjesta. Otkuda znamo da je to rezultat rada ESB-a? Eh, je eh, su to, eh, jesu li to radna mjesta unutar ili izvan europodručja? Ne, ne trebate odgovoriti na ovaj komentar, nego na sljedeće pitanje. ESB je u okviru PSPP-a imala 11,6 milijardi E, ulaganja u državne zajmove. Prema tome to su značajna ulaganja. Je li ispravno, a, kažem da je SB jedan veliki e, davatelj kredita za države europodručja? Je li to točno? Uh, Ispričavam se, ali nažalost nisam razumio drugo pitanje zbog prijevoda. Moje pitanje sljedeće. Je li točno reći da je Europska središnja banka banka i dugoročni kreditor vlada eurozone? Dakle, odgovor na vaše drugo pitanje je negativan jer Europska središnja banka je kupila nekih, ne znam koji je postotak, ali između 10, 15 ili 20% ukupnog iznosa. Osim toga, mi smo to kupili na sekundarnom tržištu, dakle od drugih subjekata koji su već kupili obveznice, državne obveznice. Ali da odgovorim na vaše prvo pitanje. Molim? Imam zapravo jedno nastavno pitanje, tako da ne morate odgovoriti na prvo pitanje. Pa, odgovorio sam. Ne, sada imam treće pitanje, ako nemate ništa protiv. Na njemačkom ću. Učinit ću to opet na njemačkom, ako dopuštate. E, razlika e, između kupaca prvenog i sekundarnog tržnja po, poznat. Ali ESB drži e, ove zajmove. Nije važno kako ih je stekla ona je stoga e, davatelj zajmova e, za zemlje europodručja. Da, e, za neke zemlje europodručja ESB daje do 250% volumena državnih investicija. To su onda i nova zaduženja tih država. To to je znatno manje od onoga što je ona kupila od tih država na sekundarnom tržištu. Kako možemo tumačiti ovo ponašanje e, kupovanja ESB-a sa zabranom subvencija za proračune e, zemalja članica? Ne, mi nismo prekršili nikakvu zabranu, mi smo se samo držali svog mandata, a to je da postignemo da inflacija dosegne željenu razinu. Dakle, mi smo se držali zakona. To je odgovor na drugo pitanje. Ako želite, sada mogu odgovoriti i na vaše prvo pitanje. A vaše prvo pitanje je kako znamo, kako, kako ne znamo, zato što to ima veze sa financijskim uvjetima stvorenima monetarnom politikom, dakle znali smo da je gospodarski oporavak moguć. To je jedina politika koju provodimo već dugi niz godina u trenutku kada nije bilo nikakvih drugih mjera, tako da možemo misliti da je to neistina, ali mi imamo čitav niz dokaza da je upravo monetarna politika zaslužna za gospodarski oporavak. E, Sada ću na engleskom. Ja sam pitao jeste li prekršili, odnosno jeste li izišli iz okvira svog mandata. Kako možete tvrditi da to nije slučaj ako ste kupili 120% e, novog duga e, država iz eurozone? Pa odgovorio sam na pitanje, mi nismo time prekršili svoj mandat, nego smo se upravo držali svog djelokruga rada mi smo ostali u okvirima koji su nam bili zadani od početka ovim programom. Tako da, mislim da sam odgovorio. Hvala. Mislim da je gospodin Luke isto tako znako razlika e između ESB-a i eurosustava, ali dobro, to možemo ostaviti za neku sljedeću raspravu. Gospodin Ramon Tremosa, hvala. Hvala vam na dolasku, gospodine dragi. Imam dva pitanja. Sljedeće godine će SB početi sa smanjenjem kupnje obveznica kako bi se postupno prestao primjenjivati program APPA. Međutim, to će utjecati na premije neke od najzaduženijih zemalja eurozone. Kojim biste reformama dali prednost onim zemljama gdje je javni deficit još uvijek veći od 3% BDP-a i jesu li te zemlje spremne e, za slučaj da se ponovno dogodi recesija? Imam još jedno pitanje o Edisu. Razgovaramo dakle o europskom sustavu osiguranja depozita. Vi ste oduvijek bili zagovornik tog sustava, ali me zanima kako ste to zamislili i što bi za vas bilo najvažnije za dobro funkcioniranje tog sustava. Nadalje, na koji način možemo pružiti jamstva investitorima da će EDIS e, funkcionirati kako treba nakon e, što je bilo dakle spašavanje banaka u Italiji i nekim drugim zemljama? Dakle, prvo ću odgovoriti na vaše drugo pitanje. Mi smo dugo razgovarali o Edisu i mislim da je to bilo dobro jer su svi shvatili da je riječ o jednom dužem procesu koji se ne može odmah e, uspostaviti zato što treba provjeriti neke preduvjete, a raspodjela rizika i smanjenje rizika moraju biti paralelni proces tome, a dio toga se tiče i harmonizacije određenih važnih e, značajke bankarske unije kao što je na primjer hjerarhija vjerovnika. Ako zemlje nastoje imati različitu hjerarhiju vjerovnika, jasno je da će to značiti da to nije dovršen projekt na razini Europske unije. Zatim tu je i sustav za sanaciju banaka, što je također važno za dovršenje bankarske unije a ostali aspekti smanjenja rizika imaju veze sa MPL-ovima, o tom smo već razgovarali. To je jedan proces i na neki način se u prijedlogu komisije prima na znanje i prepoznaje da je to proces koji treba odraditi u fazama, a pritom ne smijemo izgubiti iz vida koji je naš konačni cilj, a to je da imamo jedan eh, punopravni sustav osiguranja depozita a da bi se to postiglo mi moramo jasno definirati i moći mjeriti napredak. Dakle, to, taj proces mora biti transparentan. Drugo pitanje, hoće li države članice biti spremne na našu politiku smanjenja poticaja, da to tako nazovem, kao prvo, nismo još o tome razgovarali. Ova odluka o rekalibraciji donesena je sljedeć, e, prošli tjedan. E, kada smo to najavili, to se uopće, uopće nije odjeknulo na financijskim tržištima, budući da se mjerilo prema e, indikatorima poboljšanja gospodarske situacije a mjesečni priljev se smanjio sa 30 na 60, što je zapravo uistinu veliki pad u mjesečnim, e, mjesečnoj kupovini. Tako da smanjenje ovog poticaja će se materializirati u okruženju gdje ne treba očekivati velike promjene no želim vas samo podsjetiti da je naš osnovni mandat e, potpora stabilizaciji cijena, a ne fiskalna pomoć vladama država članica, no mogu se u cijelosti složiti sa jednom vašom tezom, a to je da je sada pravi trenutak da se provedu strukturne reforme, da se uspostavi infrastruktura ali i da se poboljša situacija u javnim financijama. Dakle, nije dovoljno čekati da pokretač za to bude gospodarski rast i inflacija zemlje moraju ponovno povratiti taj prostor e, za slučaj ponovne krize ili recesije. Hvala vam. Dimitris Papadimulis. Kirje Dragi, θα σας μιλήσω στα ελληνικά. Hvala. A ja ću govoriti grčkim jezikom. Dobrodošli u naš odbor. Imam nekoliko pitanja koje bih vam želio postaviti. Jedno od njih se tiče moje zemlje Grčke. Evropska središnja banka je dio među onima koji su sudjelovali dakle u sustavu pozajmica. Sada ovdje dajete pozitivnu prognozu našem gospodarstvu, govorite da su se stvari uredile. Koje je vaše stajalište? Dakle, koje je stajalište SB-a? Da li gospodarstvo doista postiže ove dobre rezultate? Sada dovršavamo treću tranšu Zanima me kako gledate na razvoj situacije u grčkom bankarskom sustavu. Drugo pitanje se tiče skandala koje su otkrili ovi takozvani rajski dokumenti. Dakle, utaja poreza, prošlog tjedna su se tu spominjali nekakvi vampiri, e, dakle, da se moraju donijeti dodatne mjere kada je riječ o razmjeni informacija, da harmonizacija poreznih sustava, viša transparentnosti. Zato što to stoji evropsko gospodarstvo i evropske porezne obveznike. Vidimo da ovi ultra bogati e, pronalaze svakojake načine da ne, da ne plate porez. Kako na to gleda Europska središnja banka i kako se možemo boriti protiv ovog fenomena. I na koncu izvješće, jedno izvješće je objavljeno prije nekoliko dana, tiče se načina na koji se u Grčkoj provodi memorandum, tu su zamjećene neke pogreške, što više, mnogo ih je. Također je rečeno da se nije mogla ocijeniti uloga SBA vezana uz provedbu grčkog programa zato što je odbijala dati informacije vezane uz to. Možete li nam ovo iskomentirati? Kako odgovarate na ove kritike, dakle, da niste htjeli pružiti ove informacije? Hvala. A prvo pitanje. Riječ je o poboljšanju situacije u grčkom gospodarstvu. Općenito se situacija dosta promijenila na bolje, vezano uz dakle, rast BDP-a, zapošljavanje, nastavak provedbe mjera koje su predstavljene u trećem prispitivanju, je, evo vidite, donijelo plodove. vidimo i na tržištu grčkog duga. Vidimo smanjenje kreditne razlike, spreda. Međutim, tu je i reakcija tržišta na namjere vlade. Dakle, oni žele ovdje stvoriti krivulju prinosa, poboljšati likvidnost državnog duga. To je tržište pozdravilo. Što se tiče grčkih banaka. Trenutno je omjer 71,5%, mislim da je to sjajan rezultat. Međutim, banke trebaju stabilizirati situaciju sa financiranjem. stabiliziran je sustav depozita, ali on nije doživio oporavak, dakle nije se vratio na one brojke prije pojave krize. Što se tiče vašeg drugog pitanja, zakon o porezima ne, ne spada u naš mandat, ali mi jesmo za mjere kojima će se smanjiti utaja poreza, izbjegavanje plaćanja poreza, i možemo pozdraviti ono što će zakonodavac predložiti. Mi smo uvijek podržavali komisiju i prijedloge e, zakonodavaca u tom području. Što tiče vašeg zadnjeg pitanja, vi ste dakle spomenuli izvješće revizorskog suda Imamo ovdje jednu opću primjedbu. Njihov mandat se bavi analizom operativne učinkovitosti menadžmenta ESB. Kad oni postave pitanja koje idu izvan tog mandata, onda e SB ne može odgovoriti. Naročito kada se to tiče ono komunikacije između SB-a, Eurogrupe i komisije. Nadalje, nema dokaza u izvješću Revizorskog suda kojim bi se podoprla ova vaša tvrdnja da je došlo do pogrešaka. Imamo ocjenu kapitalnih zahtjeva. Ona je uvijek učinjena dakle na osnovu raspoloživih podataka u tom trenutku. Dakako, mi nastavljamo svoju suradnju sa revizorskim sudom. Mislim da sam vam ovdje odgovorio u onoj mjeri koliko sam htio. Hvala vam, Filip Lamberts. Dobrodošli. Dinamika plaća. Kada pogledam ovaj ekvivalent rada u punom radnom vremenu, dakle iskoristivost radnih kapaciteta 68% u Grčkoj, 63 u Belgiji, nešto manje u vašoj zemlji, u Italiji. Dakle, uopće me ne čudi zato što se situacija ne poboljšava. Ljudi bi radije stabilnost radnih mjesta, pa naravno zato što su brojni oni koji bi skočili na njihovo mjesto. Ste govorili o rastu e, dakle, bogatstva domaćinstava, možete li nam reći kako je to distribuirano, imaju li od toga svi koristi ili dolazi do smanjenja, može li se to usporediti sa situacijom u SAD-u, zadnjih deset godina u toj zemlji vidimo da su koristi, da koristimo ovaj 1% najbogatijih. Vi imate dobar pogled u svjetski financijski sustav na tom mjestu na kojem jeste. Koje su slabosti koje možete primijetiti u tom sustavu, dakle u eurozoni i izvan, dakle kako bi na kako bi ta situacija mogla utjecati na situaciju u eurozoni? Dakle, što je ono zbog čega ste budni noću? Dakle, kako unutarnja i vanjska stabilnost utječu na situaciju u eurozoni? Uh, respect to uh, Što se tiče vašeg prvog pitanja, slažem se s vama. U mom odgovoru o nominalnim plaćama, zašto one sporije odgovaraju na smanjenje ovog jaza i poboljšanje situacije na tržištu rada. Spomenuo sam to, ali još jedan dodatni razlog. Ako nezaposlenost mjerimo na osnovu raspoloživih podataka, ali i kvalitete radnih mjesta, onda tu nalazim objašnjenje zašto nominalne plaće ne reagiraju ali naša potpora monetarnim politikama se nastavlja. I ovdje će se ublažiti, dakle, utjecaj ove situacije na rast nominalnih plaća. Imamo, dakle, vrstan razlog zbog kojeg možemo biti zadovoljni. Ne možemo tvrditi da je to uglavnom krivnja globalizacije, ili digitalizacije. Tu Europska središnja banka doista ne može ništa učiniti. Mi zato ne mislimo da je to glavni razlog. Biće ovo što ste vi spomenuli, ono o čemu sam ja ranije govorio. Dakle, ovdje trebamo nastaviti kalibrirati monetarnu politiku i to na način da će ona podržati ovo postupno poboljšanje na tržištu rada do onog trenutka dakle, u kojem će reagirati nominalne plaće. Što se tiče distribucije bogatstva. Htio bih nešto pojasniti. Neki kažu da je ovdje došlo do pogoršanja situacije zbog monetarne politike. Ja sam više puta to isticao, jednostavno nije istina. Ako kupujete imovinu, onda njena cijena raste i onda ovdje govorimo o stjecanju dodatnog bogatstva već bogatih ljudi, tu utječete na redistribuciju u sustavu. Međutim, koliko se tijekom, ukoliko tijekom vremena dođe do poboljšanja na tržištu rada, onda ovdje možemo vidjeti da bi nezaposlenost mogla biti uzrokom ove diferencijacije, ove razlike. A zato poboljšanje na tržištu rada, situacija na tržištu rada poboljšava općenito dakle ovu situaciju kada je riječ o distribuciji bogatstva i razlikama u dohotku i imovini. Dakle, dugoročni, srednjoročni dugoročno srednjoročno očekivanja, dakle u svakom slučaju ovdje predviđaju poboljšanje situacije. Učinci monetarne politike na cijenu nekretnina također poboljšavaju situaciju, smanjuje se ova nejednakost među domaćinstvima Mislim ovdje na mlade vlasnike nekretnina. Oni uglavnom moraju posuditi više da bi mogli kupiti svoje domove. Ili je distribucija bogatstva i dohodaka loša, onako jednako loša kao što je SAD? Odgovor je ne. Ta naša kontinentalna distribucija je bolja. Imamo drugačiji socijalni model koji je zaštitio tu distribuciju. Ali rastu nezaposlenosti tijekom godina krize je zasigurno naštetio ovoj distribuciji dohotka i bogatstva. što se tiče ove financijske stabilnosti, mi pažljivo promatramo dakle, situaciju, niske skamatne stope kroz dugo razdoblje, može doći do situacije u kojoj se prepostavlja da je likvidnost uvijek na raspolaganju, ovaj, trka za prinosom, to su sve ozbiljna pitanja koje nastavljamo dakle, nadzirati, to je jako važno za financijsku stabilnost eurozone. Vidimo li ove mjehure? Pa ne baš. vidimo lokalne situacije, dakle situacije na lokalnoj razini. I to prije svega na tržištu nekretnina. U nekim gradovima rastu tržišta nekretnina, međutim koliko ih usporedite sa prijašnjim razdobljem kada su ove cijene bile neopravdano niske, one dakle nisu previše udaljene od ovog povijesnog e, prosjeka. To se uglavnom tiče većih gradova u određenim zemljama. Dakle, odgovor jest koliko dolazi do rasta financijske stabilnosti, onda je to na lokalnoj razini vezano uz pojedinačne situacije. I razlog tome je što su određene vlasti već krenule poduzimati određene mjere, dakle vezano uz makroekonomsku politiku. To ne može uvijek biti rješenje za lokalnu situaciju. Marko Vale, izvolite. Za vas dva pitanja. Prvo se tiče mišljenja koje je objavila Europska središnja banka, revizija EBRD, e a dakle moratorij u slučaju sanacije banke predlaže se da se na pet dana zamrznu sve financijske aktivnosti, ali e SB u ovom dokumentu predlaže da se blokiraju tekući računi na pet dana. Riječ je o tekućim računima građana, o štednji građana. Zanima me s kojim pravom predlažete blokadu ovih sredstava na pet dana. Jasno mi je ovo što se tiče financijskog sustava, ali tekući računi su područje koje nam brojni građani postavljaju pitanje, pa pokušavamo shvatiti kako to da predlažete ovako nešto. Potom, vezano uz MPL-ove, htio bih vidjeti međunarodne institucije, dakle Mario Draghi, Lagarde i tako dalje, Mm, riječ je o dosta kritičnoj situaciji. Često se manipulira tržištem. Potiče se ovakva situacija, recimo za talijanske banke se stvaraju problemi u upravljanju. Tu se ide na ruku špekulaciji, špekulantima koji žele kupovati dionice po niskim cijenama i onda banka ne može naplatiti zajmove. Teško je tu doći do, povećanja kapitala. Htio bih vidjeti da ova međunarodna tijela izvrše pritisak e, i na ove najveće e, banke koje u sebi sadržavaju brojne sistemske rizike vezane uz likvidnost i to je puno veća opasnost nego kupovina, kupovina dakle imovine drugog i trećeg razreda. Bilo bi dobro da se koncentrirate i na ta pitanja. Siguran sam da znate da su SSM i SB izdvojeni. Ovdje razgovaramo o monetarnim politikama, kaže predsjednik. Mogu e, u određenoj mjeri razgovarati o nekim općim pitanjima. Iako ne iskomentiram neke točke, to je zato što se bavim monetarnom politikom, a ne nadzorom. Što se tiče našeg mišljenja o moratoriju, mišljenje je bilo pozitivno vezano uz ove ekstremne situacije. To je situacija u kojoj imate dovoljno fleksibilnosti da se uspite nositi s krizom. Dakle, ovaj moratorij bi osigurao dodatno vrijeme za pripremu vjerodostojnog rješenja, a istovremeno bi se spriječilo pogoršanje bilance i likvidnosti financijskog poduzeća. Iskustvo je pokazalo da uz postojeća pravila u moratoriju i neke zemlje imaju ta pravila, da nije dokazano da će ovaj moratorij poboljšati, odnosno ubrzati stvari. Dakle, imate moratorij i to onda ubrzava krizu, dakle, da gore nego da nemate moratorij. Dakle, govorimo o ekstremnim situacijama i nadležnostima, o ekstremnim situacijama ali potrebno je ovo dodatno ocijeniti. Imali smo druge prijedloge, na primjer objavu definiranog, harmoniziranog popisa, dakle hjerarhije kreditora, dakle kao neku alternativu moratoriju. Moramo pronaći način uz pomoć koje će ovaj, rješenje krize sanacija biti urednija. Danas imamo različite mogućnosti, jer među njime moratorij, ali ne bi se koncentrirao samo na to pitanje. Što se tiče hierarhije kreditora, smatram da je to od ključne važnosti, bez obzira na moratorij. je o bankar, bankovnoj uniji sa različitim hjerarhijama koje se mogu mijenjati, na samu diskreciju banaka, a to nije, diskre, to nije bankovna unija. To je nešto drugačije. Dakle, ako postoji jedno područje u koje bih e, tražio da vlade djeluju, onda je to zasigurno to. Što se tiče dakle, portfelja iz druge i treće razine koje ste spomenuli, slažemo se oni su naročito možda osjetljivi na prevaluaciju i tu je potreban dodatni nadzor. Supervizori će se sloniti na postojeće radne programe, dakle oni postoje i nastavit će se fokusirati na odgovornost eh, vezano uz eh, pravila, zato što se banke moraju držati knjigovodstvenih pravila, dakle financijskih pravila, moraju imati odgovarajuće postupke i modele na raspolaganju. Ovdje ćemo cijeniti dakle, složene proizvode u kreditu, vezano potom uz vraćanje dugova, to će biti uključeno financijsko izvješćivanje, mjerenje rizika, te dubinska analiza relevantnih klasifikacijskih e, politika. Dakle, ovo nije još uvijek na listi prioriteta za 2017. i 2017. Ali mi se bavimo ovim pitanjima vezano uz portfeljera treće razine. Ukoliko je riječ o materijalima vezanim uz banke i onda ocjenjujemo mogućnost gubitka putem svoje postupke nadzora, dakle na mjestu i s naše pozicije. Hvala. Razgovarat ćemo upravo o ovim pitanjima vezano uz rad SSM-a, te pozdravljam dakle ova načela i možda bi doista ovo trebalo uvrstiti među prioritete jer jasan je ovdje jasna je moguća razina rizika koja iz toga proizlazi. Vezano uz moratorij, to je zakonodavni prijedlog i on se nalazi u popunosti u našim rukama. Ja sam saslušao sva mišljenja, ali mi ćemo sa vijećem raditi na tom e, tekstu. Siguran sam da ćemo iskoristiti sav oprez koji nam je na, raspolaganju i utvrdit ćemo dakle koliko postoje neki kritični elementi. Ja sam osobno tu dosta skeptičan, ali u sustavu odlučivanja koje je složeno osigurat ćemo se da se sve dakle mogućnosti uzmu u obzir. Zastupnik Anemans. Hvala vam. Danas želimo ocijeniti dakle, vaš program APP-a. Ja sam tu dosta kritičan, kao što je to i moj klub. Jer eh, ovdje ne možemo govoriti o uspjehu. U ovakvom obliku ovaj sustav nije održiv, to jednostavno nije, takav nije ni nije euro, ali dobro, vi ste odabrali neki, neku drugu teoriju i nastavili ste sa programom kupnje. 2016. smo tu, su tu utrošene dodatne milijarde. Imamo problema sa prijevodom, kaže predsjednik. U hebt er anders over geoordeeld, zeg ik. Ehm, Dakle, imamo drugačiju ocjenu nego li je vaša vezano uz ovaj program kupnje. Imamo politiku niskih kamatnih stopa i kupnje. Tu se pokušava doskočiti nestabilnosti, tu se troše milijardi. Mislim da ovaj sustav nije održiv. vi sami ste priznali da nije moguće nastaviti na ovaj način. Niste mogli zaustaviti taj program i vi s njime. I nejasno je zbog čega nastavljate s ovim programom. Imamo i akademsku raspravu o ovim pitanjima u mojoj zemlji, u Belgiji se o tome raspravlja, dosta vas kritiziraju. Tu su i neki sveučilišni profesori koji su protiv vas, kažu da su dugovi ogromni sustav je osjetljiv, imamo mnogo više rizika nego li je to bila situacija 2008. Nemamo instrumente na raspolaganju da na to reagiramo i tu postoji zabrinutost. Ali i čuđenje. E, Sveučilište u Gröningenu je skritiziralo vašu politiku ova politika dakle, koju vi primjenjujete nije, ne odgovara e, u nekakvoj budućoj recesiji ili mogućnosti izbijanja krize. Morat ćemo tada tražiti nove mogućnosti za njeno rješavanje i kažem zbog svih ovih komentara ovih drugih mišljenja, zanima me, uzimate li u obzir neke nove instrumente za rješavanje situacije onog trenutka kada postane jasno dakle, da kada politika jednostavno nije održiva i da se s njom ne može nastaviti. Uh, uh, ocjena našeg programa program sadrži u svom dizajnu ima dovoljno elastičnosti da se prilagođava promijenjenim uvjetima. Kao što sam već prije rekao, mi sada ne identificiramo, mada pratimo rizik financijske stabilnosti. E, sustavne rizike koji bi e, opravdali promjenu monetarne politike. E, e, vidimo džepove potencijalnih rizika koje rješavaju makroprudencionalni instrumenti. Ali rekavši to, ako e, znamo za kolektivni problem, a to je pomanjkanje prostora za politike u slučaju nenadanih kriznih situacija. Slažem se s vama. Ali ja bih ovdje obratio pažnju fiskalnim politikama. Ne smijemo zaboraviti, e, iskustvo krize pokazuje e, e, zemlje koje nisu imale fiskalnog prostora za rješavanje krize na tim nivoima, na tim nivoima deficita koji su bili već tako visoki da svako širenje ekspanzija bi e, bila dovedena u pitanje od strane tržišta pa bi e, im kredibilnost e, pala i to bi imalo vrlo ozbiljne posljedice za financijsku stabilnost tih zemalja državne obveznice koje su u vlasništvu banaka svaki puta kad kredibilnost e, zemlje dolazi u pitanje imate i inherentnu slabost bankovnog sustava i imate smanjanje kredita i e, recesiju koju smo imali u prošlosti moramo gledati strukturne slabosti to je ključno E, a sada je baš pogodni trenutak za to jer smo u dobroj situaciji. E, to bi bil, bio odgovor na vaše pitanje. Hvala. Hvala lijepa. E, Gergio Kicos ima riječ, izvolite. Hvala predsjedatelju. Predsjedniče dragi, čini mi se da gospodin Stanaras, e, e, guverner Grčke e, SB, je pod stalnim političkim pritiskom. Imamo izvještaje stvarnih ili nepostojećih grešaka guvernera i njegove žene. Već je došla tužba zbog klevete na grčki sud. Mm, a ali e, utjecajni članovi vlade potpiruju takve glasnine. Guveren e, je optužen da je procurio e, izvještaje revizora tisku mm, i antikorupcijski tužitelj već rješava taj slučaj. Gospodin Sturnara opoziva sve da li smatrate da je gospodin Sturnaras e, čovjek od povjerenja kao guverner banke? Da li on može surađivati s Europskom unijom? Metodolija koja se koristi protiv e, e, središnjeg bankara Grčke, je li to opravdano? Hvala. Nemam specifičnih komentara o toj temi Međutim, e, e, guverner Stornara je čovjek od povjerenja. On vrlo e, naporno radi na dobrobiti Grčke, za dobrobit Grčke. Evo, imate dodatnog vremena za još jedno pitanje. Htio bih reći bih reći da me ovo nadahnjuje i e, daje mi povjerenja u bankarski sektor. To je sada velika tema. Da li e, sistemske banke mogu upravljati na uspješan način e, loše, nenaplative zajmove? Da li one da li da li one se mogu nositi sa ovom krizom nenaplativih zajmova i još nešto e, što, kakve dodatne inicijative treba poduzeti da bi im se pomoglo u tim teškim vremenima hvala lijepa već sam dao komentar na o kapitalnoj poziciji e, banaka u sadašnjem trenutku. Ali e, NPL-ovi su najkritičniji problem u bankarskom sustavu. On ih mora rješavati. Odluka da se se ne e, uvede, elektronske aukcije do kraja godine. To nije dobar znak. A to su sad, A oni će sudjelovati u tim aukcijama. Dobro. To je dobar znak. Rješavanje NPL-ova je vrlo težak problem i uvijek je to tako da bismo imali dovoljno jamstava sa socijalnog stanovišta rješavanje ovih stokova se može nastaviti i povećati e, u sljedećih nekoliko mjeseci. To je ključni problem. Kao što znate, e, e, imat ćemo sastanak sa grčkim bankama ranije nego s drugim e, bankama. E, smatramo da je ova situacija solidna. E, problem NPL-ova se treba rješavati i to učinkovito. Kao što sam rekao, uvjeti financiranja se još nisu stabilizirali. Imaćemo bolju preglednost situacije E, sada nego ranije. E, ako imamo neku akciju koju treba poduzeti, to ćemo učiniti prije kraja revizije. Hvala. Hvala lijepa. sve Sverrandes ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče. Htio sam pitati nešto o Edisu, ali već ste imali dovoljno pitanja o tome. E, stanovište ESB-a je jasno. Ja ću postaviti drugo pitanje. Brojke koje ste nam dali o oporavku europodručja, e, eurozone, te ako su one točne, one nas podsjećaju da razlike u outputu u eurozoni su još uvijek e, negativne i mada inflacija je umjerena zbog e, cijena energenata, prognoza samog, e, e, same SB kažu da će to biti oko 2%. Možda ne smijemo prihvatiti ovu optimističnu viziju ekonomije eurozone koju ste nam dali. Sada se vodi rasprava o, o definiciji stabilnosti cijena neću vas pitati da li e, upravni, e, upravno vijeće e, to snižava na ispod 2%. Ne znam koja će biti cifra. vodi se akademska diskusija o, o ekonomskoj politici. Postoje neke uvriježene tendencije koje e, utječu na razinu štednje, one to može opet utjecati na ekonomsku po, politiku. Na primjer, Branšar e, je nedavno e, e, oni nemaju cilj za inflaciju, već cilj za cijene. To daje više manevarskog prostora. Sadašnja definicija od 2% je vjerojatno asimetrična, e, asimetrična ili dvosmislena. Ići ispod 2% ne znamo što to znači. Možda možemo imati e, asimetrični aspekt, a vodi se i rasprava o, uključivanju vrijednosti e, imovine u to cijene e, potrošačke robe, e, e, nekretnine, ulaganja i tako dalje, bilo kakvu imovinu. Ili ćemo možda ponovno povesti debatu o BDP-u. BDP će biti neke vrste deflatora. Ne znam hoćete li to mijenjati. Što mislite o toj akademskoj diskusiji? Mi nismo raspravljali u vijeću o definiciji ili promjeni definicije stabilnosti cijena. Zato postoje dobri razlozi. Prvo, ne smijemo zaboraviti da središnje banke gotovo svih zemalja svijeta e, u najvećim jurisdikcijama u svakom slučaju su usvojile tu definiciju stabilnosti cijena Krajem 90. godina, nakon e, nekoliko iskustava, jedno od tih je bio, bio Japan. I razlozi su e, valjani i do dana današnjega. Ima i drugih razloga da ne govorimo o toj temi u upravnom vijeću. E, jedna stvar je e, kredibilnost. Kad bismo promijenili cilj, ako ga ne možete postići, e, to nije dobar test kredibilnosti. A kad bismo odabrali nekakav drugačiji cilj, onda bi imali višu inflaciju, ljudi bi rekli evo opet to mijenjaju, opet mijenjaju ciljeve Mislim da to, ovo nije dobar trenutak da o tome razmišljamo. Nadalje, e, sve, e, sva očekivanja ovise o ovoj definiciji stabilnosti cijena. E, moguće promjene bi sada djelovale destabilizirajuće. Ja ne bih savjetovao da raspravljamo o promjeni definiciji stabilnosti cijena. Moramo se fokusirati na postizanje cilja, e, a to radimo već e, nekoliko proteklih godina. To je dio našeg mandata, zato i postojimo. Hvala lijepa. Ansander ima e, riječ. Hvala lijepa predsjedniče. Hvala predsjedniče dragi što ste došli na ovaj sastanak za ovu razmjenu mišljenja. To je uvijek vrlo konstruktivno. Od e, financijske krize ESB je pod vašim e, predsjedništvom i pod predsjedništvom e, Trišeja je napravila sve da stabilizira eurozonu. Najavljeno je, ja, sam se, ja se vraćam na temu koju ste već govorili, najavljeno je smanjivanje programa kupovanja aktiva od strane SBA. Htjela bih znati, gospodine predsjedniče, koji su rizici mm, ako i prvi indikatori tržišta budu pozitivni. E, jeste li identificirali neke rizike? Htjela bih naročito znati kako e, gledate na utjecaj na europsku ekonomiju, naročito na banke, e, jer su upravo one koje financiraju ekonomiju. Drugo pitanje, predsjedniče, e, odnosi se na monetarne politike e, drugih velikih sila, SAD, Japan, Kina. Htjela bih znati kako uzimate u obzir E, njihov utjecaj na europsko gospodarstvo e, kad donosite vlastite odluke o monetarnim politikama i e, ako imam još nekoliko sekundi imam treće pitanje odnosi se na starenje populacije mislim da postoji da moramo naći ravnotežu kako spojiti E, kamatne stope koje mogu financirati stvarnu ekonomiju e, i financiranje štednje kako bismo uzeli u obzir starenje populacije. Hvala lijepa. Kao naše odluke, kao što ste spomenuli, E, je tržište pozdravilo jer nije reagiralo što je najbolja situacija. E, mi smo pažljivo kalibrirali i odmjerili sve elemente za donošenje e, odluka. Monetarne tokove, zatim reinvestiranje u glavno otplaćivanje obveznica koje dospijevaju E, i onda e, smjernice o investiranju. Imamo složen paket instrumenata koji održavaju poboljšanja u cjelokupnoj situaciji, e, u situaciji ekonomija eurozone. U sadašnjoj situaciji pitate me koji rizik predviđamo u sadašnjem trenutku jedan rizika jeste e, neželjeno stezanje monetarne e, politike koje bi došlo zbog e, promjene vanjskih uvjeta. Možemo si zamisliti situaciju u drugim dijelovima svijeta, situaciju koja bi dovela da, do takve krize govorimo o geopolitičkim rizicima mm, e, i čak do razočaranja u agendama politike e, drugih država. Mm, mm. To bi moglo dovesti do nekih e, promjena i tržišnih korekcija koje bi opet dovele neželjeno stezanje financijskih uvjeta u eurozoni mm, postržavanje tih uvjeta to treba uvijek imati na umu a vaše drugo pitanje je bilo e, naravno E, uzimao mu u obzir monetarne politike drugih država. Mi smo svi povezani, sve središnje banke su vezane svojim međunarodnim mandatima. E, stabilnost cijena za eurozonu, a, a u nekim drugim državama može, mogu imati dvojne mandate. E, limiti tih mandata su u svakom slučaju nacionalni ali ono što e, sigurno uzimamo u obzir, je u našim informacijama koje su monetarne politike drugih država e, za velike e, ekonomije poput eurozone mi se moramo ravnati prema domaćim uvjetima mi gledamo ostatak svijeta to je dio naših informacija ali to se razlikuje od male otvorene ekonomije gdje e, događanja u drugim državama imaju odmah e, trenutan učinak. Mi smo dovoljno veliki da kako bi domaći uvjeti bili dominantni. Ne moramo se toliko obazirati na vanjske uvjete. Hvala. Pedro Silva Pereira ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče. Predsjedniče dragi, mm, nema sumnje da monetarna politika je odigrala ključnu ulogu o ekonomskom oparoku Europske e, unije. ESB e donosi vrlo važne e, odluke za budućnost europske ekonomije ovo, ovo, ova, ovo rekalibriranje instrumenata će održati, održati e, monetarni stimulans, podržati ekonomski rast e, i obuzati inflaciju imamo e, stalne kamatne stope, to će se, će se održati. E, e, program kupovanja imovine će se e, održati do daljnjega, a od siječnja 2018. to će iznositi 30 milijardi eura mjesečno. Milijardi eura mjesečno. Imaćemo i dalje ekonomski stimulans. Nešto o zaboravljenom stupu monetarne politike najava da će ESB ponovno investirati e, otplate od dozrelih vrijednosnica to će se činiti dok god je to potrebno. Mislim da je to od ključne važnosti za europsku ekonomiju. Molim da nam nešto kažete o implikacijama tih e, mjerama E, rekli ste da će to biti dobro za uvjete likvidnosti, e, da će osigurati podesnu monetarnu politiku. Možemo li očekivati da će ta mjera doprinijeti i uravnoteženijoj distribuciji ekonomskih stimulansa monetarne politike u cijeloj eurozoni? Svi znamo da E, kupovina po zemlji je ograničena e, e, zahtjevima za kapital ti ta ograničenja ograničavaju kupovine za neke zemlje pitanje je da li ova najava da će se ta kupovina nastaviti. E, za neke zemlje, na primjer e, Portugal, može e, očekivati višu razinu kupovanja. To je pitanje. Hvala. Tam nas ograničava ono što zovemo capital key. A što se tiče konvergencije u zemljama eurozone, primjećujemo da ono postoji u dosta značajnoj mjeri i to prema raznim indikatorima. Ja sam u uvodnoj izjavi spomenuo rast i dodanu vrijednost. Imamo disperzijski indeks dodane, dodanog gospodarskog rasta u zemljama eurozone i Ustanovili smo da je to mjera koja je na razini od 97. dakle na rekordno niskoj razini, što zapravo znači da postoji konvergencija zato što zemlje koje su tradicionalno imale nižu stopu rasta sada imaju višu stopu rasta. Tako da se taj efekt već vidi i nadamo se da će taj trend nastaviti. To je možda i najbolja novost u ovom gospodarskom oporavku, budući da nije lokalizirano samo na nekim dijelovima eurozone. Što se tiče naših investicijskih programa, mi smo objavili godišnje iznose otkupa za čitav eurosustav i to za 12 mjeseci. Taj otkup će u sljedećih 12 mjeseci iznositi 11 milijardi eura mjesečno, to je prosjek. Premda su moguće razlike iz mjesec, od mjeseca do mjeseca. Naime, ponovni otkup će se događati kako budu to, kako se bude događalo spjeće, Međutim, to se može dogoditi i u sljedećih dva mjeseca. Dakle, te reinvesticije će se provoditi pravodobno i to u istim zemljama gdje će biti i prvi otkup. Zato što želimo zadržati capital key koliko to moguće. Thank you. Ludek Niedermayer. Thank you very much, Mr. Chair. Ludek Niedermayer. Hvala, hvala vam predsjedniče na dolasku. Moje pitanje se tiče monetarne politike i pretpostavljam da ste bili isuviše skromni kod vašeg opisa gospodarske situacije u eurozoni podaci ne samo da ukazuju na napredak u odnosu na prethodne godine, nego i na značajne promjene. Rast BDP-a se ubrzao 2016. godine. Stopa nezaposlenosti je u stalnom opadanju od 2016. Također se smanjuje i dugoročna nezaposlenost a imamo sreće zato što inflacija još nije blizu nulte stope. Pretpostavljam da će doći i do porasta plaća. Ja shvaćam vašu zadršku, ali mislim da je moguće očekivati povećanje plaća s obzirom na dobre pokazatelje u gospodarstvu. Što se tiče kvantitativnih aspekata monetarne politike, shvaćam da bi trebalo samo smanjiti ovaj nedostatak u proizvodnji. I zanima me koliko mislite da je vjerojatno da će se gospodarska stopa ubrzati, što bi trebalo poboljšati i druge pokazatelje kao što su porast plaća i nezaposlenosti. To bi trebalo onda dovesti i do porasta inflacije jer bi e, hipotetski situacija mogla biti takva da su stope inflacije vrlo niske. Mm. Svačam e, politiku SSB-a za da im dakle se kvantitativna politika poveže sa vrlo niskim nominalnim stopama, kamatnim stopama, ali ne znam je li moguće ipak povećati kamatne stope e, što bi zapravo smanjilo rizik od inflacije cijene imovine. Hvala. Kao prvo slažem se s vašom pozitivnom ocjenom gospodarskog oporavka u eurozoni. A temeljem toga Mi vjerujemo da će doći do porasta nominalnog iznosa plaća, što bi trebalo e, također dovesti do trenda porasta inflacije. Do sada je temeljna inflacija se, pomakla samo malo u odnosu na prethodnu godinu. Ne možemo govoriti o nekakvom stabilnom trendu porasta inflacije. I tu ste u tom kontekstu spomenuli i relativno mali porast nominalnih plaća. Istovremeno, što se tiče proizvodnje, mi vjerujemo da će tu doći i do reakcije da će se to odraziti na nominalne plaće. S jedne strane imamo vrlo dobre pokazatelje što se tiče stope zaposlenosti i BDP-a. Sama struktura e, gospodarskog oporavka koja se temelji na snažnoj potrošnji te povjerenje poslovnih subjekata sada u e, uistinu doprinosi sa 45% najnovijim podacima o rastu. Prema tome sama struktura gospodarskog oporavka pokretači rasta navode nas na zaključak da postoji zamah i da će se taj zamah gospodarskog oporavka nastaviti i to e, jednakom dinamikom ako ne i snažnije nego do sada. Istovremeno moramo biti strpljivi i e, moramo nastaviti sa ovim poticanim mjerama monetarne politike te kalibrirati njihov učinak e, u odnosu na poboljšanje gospodarskog okruženja. U ovom kontekstu smo u više navrata, kako možete zamisliti, e, razgovarali upravo o tome kojim će slijedom ići naše mjere negdje u rujnu, listopadu prošle godine, definirali smo e, kako će to izgledati, a to je da će kamatne stope ostati na trenutnoj razini. I mislim da je to vrlo važno zato što e, Postoje neka očekivanja da bi moglo doći do značajnog porasta kamatnih stopa u budućnosti. Ako usporedimo sebe sa nekim drugim regijama, vidjet ćemo da je naša krivulja prinosa pod kontrolom, a u srednjem roku, zahvaljujući programu kupnje imovine, tako da smo mi primjenjivali te dvije mjere i to, imali smo to pod kontrolom. Hvala. Hvala. Iznimno nam je drago i zahvalni smo e, što je monetarna politika pomogla da se danas nađemo u povoljnoj situaciji. Istovremeno, vi ste sami rekli da u osjetljivoj situaciji ne treba žuriti. Mislim da ste u pravu. Mene zanima sljedeće. Uzmimo da je ovo što vi kažete točno i da postoje neka očekivanja, da s time treba uhvatiti korak, da postoje neki problemi na tržištu rada i da će se postupno povećati plaće. No, i u, u tom okruženju će kamatne stope biti razmjerno niske a u usporedbi sa stopom rasta, ako ona ostane na sadašnjoj razini, nije zapravo jasno e, gdje smo točno. Jer bi to moglo biti e, jedan novi rizik za financijsku stabilnost. Hoćemo, Dakle, razmišlja se o tome kako očuvati financijsku stabilnost. I zanima me kako ćete provoditi mjere monetarne politike u novoj, dakle, toj novoj definiranoj normi, jer ne govorimo sad samo o problemima u sljedećih nekoliko mjeseci, nego u tom novom načinu funkcioniranja koji predlažete i tu bi zapravo vaš manevarski prostor bio bitno sužen. Tako da me zanima kako e, se možete zapravo nositi sa tim novim načinom funkcioniranja koji je ipak fragilan. Well, it's, uh, the presence... Hvala. Ova sadašnja situacija ukazuje da gospodarski rast, e, zapošljavanje, da su to sve indikatori kod kojih je došlo do značajnog porasta. Hoće li to dovesti e, do situacije, odnosno do okruženja u kojem će razina kamatnih stopa i dalje ostati niska, čak vrlo niska? Mislim da je kod nas situacija drugačija nego drugdje u svijetu. Stopa BDP-a je bitno viša nego u nekim ranim trenucima u povijesti. Što se tiče potencijalnog rasta proizvodnje i tu smo također iznad tih očekivanih stopa. Dakle, kako će izgledati ta nova normala u eurozoni, ne znam. Ne bih sad htio nagađati. Ali mislim da ste i vi sami zapravo napomenuli da bi financijska stabilnost mogla postati najvažnijom značajkom te nove normale. E, Mnoge su e, mjere već donesene, inače, ali to će svakako biti glavna preokupacija kreatora politika, da se ne dopusti da se fragilnost materializira i dovede do događaja koji bi mogli narušiti stabilno okruženje, dakle okruženje u kojem će se nastaviti trend porasta BDP-a istom dinamikom kao do sada. Meni, ja ne bih imao ništa protiv takve normale, dakle da se nastavi rast BDP-a i poboljšanje na tržištima rada. Htio bih još jednom spomenuti da je jasno da u tom kontekstu mikro i makro bonitetne politike postoju odlučujuće jer prostor za makroekonomske politike je ograničeno, kao što ste i rekli. I to je jedan od razloga da se iskoriste ove okolnosti da se zapravo otvori novi prostor za fiskalnu politiku i to u strukturnom smislu. Mislim da je to zapravo možda najbolji način da se nosimo s tim novim okruženjem niskih kamatnih stopa, dakle da se otvori mogućnost za nove politike te e, dobre mikro i makrobonitetne politike koje bi e, ograničile mogućnost destabilizacije financijskog sustava. Hvala. Sigrid Mureson. Hvala Predsjedniče, dragi, imam dva pitanja. Dakle, što se tiče CSBB-a, zanima me namjerava li ESB promijeniti kriterije prihvatljivosti jer možda će se ponovno pokazati potrebanim CCPP. I zanima me e, hoće li se onda kriteriji prihvatljivosti promijeniti. A zatim što se tiče monetarne politike, prošli tjedan ste poznati na jednu e, konferenciju o komunikacijskim izazovima gdje je bila zastupljena Središnja banka Velike Britanije i Središnja banka Japana. Zanima me na koji način ESB namjerava poboljšati komunikaciju prema javnosti i e, gdje tu vidite prostora za poboljšanje. Jedan ekonomist je rekao da središnje banke moraju objasniti monetarnu politiku e SBA u vlastitoj zemlji. Smatrate li da postoji sukob između e, tog pozitivnog stava nacionalnih e, središnjih banaka i e, činjenica da bi neke od njih mogle otvoreno kritizirati politiku koju provodi ESB. Hvala. Što se tiče CSPPA, mi očekujemo da program kupnje koji se odnosi na privatni sektor dakle CSPP i ABSPP, te program dakle, pokrivenih e, obveznica broj 3. Dakle, te kupnje će i dalje imati dosta opsežan volumen. Program može reagirati na promjenu na tržištu, uključujući kroz redistribuciju e, dakle, samog volumena između ova tri programa. Tako da smo već imali e, takve primjere redistribucije u prošlosti, iako je to bilo ograničenih razmjera. E, očekujemo da se nastavi sa takvom redistribucijom. To bi značilo da će se na taj način uzeti u obzir uvjeti na tržištu, a PSPP je na najdubljim, djeluje na najdubljim i e, najlikvidnijim tržištima, pa se može E, prilagoditi u odnosu na volumen kupnje drugih programa. Što se tiče načina na koji se komunicira o monetarnoj politici, ta konferencija je bila vrlo zanimljiva zato što se prije svega vidjelo koliko je važan zadatak komuniciranja o monetarnoj politici. Dakle, što e, jasnije komuniciramo, to je situacija jasnija za tržišta. I zapravo ta komunikacija je čak postala jedna od mjera naše monetarne politike, primjerice forward guidance, to je zapravo upravo jedna mjera komunikacije s javnošću, postala je instrument monetarne politike. Iz tog razloga E, je potrebno staviti snažni naglasak na komunikaciju. To je sastavni dio naših instrumenata monetarne politike, ali i naše transparentnosti, naše odgovornosti. A to je važno zato što smo mi neovisno tijelo i imamo odgovarajući mandat, tako da mi moramo podnositi izvješće. Ja sam na toj konferenciji rekao da smo mi neovisno, ali imamo, moramo djelovati u okviru mandata koji su definirali zakonodavci. Dakle, mi smo jedno ne, tijelo koje nije izabrano i koje mora polagati račune zakonodavnom tijelu i to sukladno zadanom mandatu. Zato je to naša dužnost. Ali pritom je upravo komunikacija ta koja postaje instrumentom monetarne politike. Ja sam rekao da mi e, nemamo ništa protiv sudskih postupaka jer nam to omogućuje u kojoj mjeri se držimo svog mandata. Prema tome svako pojašnjenje e, izlazimo li mi izvan okvira svog mandata ili ne za nas je nešto što pozdravljamo. Mislim da sam odgovorio na vaše pitanje. Hvala. Hvala, Berez. Hvala sam u prvom pitanju. Rekla da vas neću ništa pitati o smanjenju rizika u sklopu bankarske unije, ali ipak ću se morati na to vratiti s obzirom na sve ono što je rečeno. Spomenuli smo i EDIS. Dakle, svi znamo da je to dosje koji se mora deblokirati. Ne zato da bismo definirali bankarsku uniju. Mi moramo povratiti povjerenje u europski bankarski sustav i ako se to ne deblokira, onda će se e, to izazvati domino efekt i kod nekih drugih zakonodavnih prijedloga. Želim spomenuti dva aspekta. Žao mi je što gospođa Drlange nije tu, ali možda će joj netko prenijeti moju poruku. Dakle, stalno se govori o tome da treba raspodjela rizika i smanjenje rizika. Ali iskreno rečeno, vi ste spomenuli koje su to mjere smanjenja rizika od uspostave bankarske unije. Nije mi jasno što je sa raspodjelom rizika. Ipak se stječe dojam da se ovdje potajno uspostavlja veza između jednog i drugog, ali zapravo se ipak stavlja naglasak na ublažavanje rizika prije nego što se krene na raspodjelu rizika. Vi ste rekli da u konačnici treba e, punopravni sustav osiguranja depozita. Što to znači? je li najvažnije kako ćemo doći do toga i u tom smislu je li napredak u pregovorima to da se ide fazu po fazu ili je najvažniji konačni cilj e, dakle konačni cilj koji će onda definirati naš način djelovanja odnosno korake koji će omogućiti da se dođe do tog cilja. Hvala. Slažem se s onim što ste rekli, trebamo imati zajednički cilj. I ovo je najvidan od boljih načina za njegovo ispunjenje. Dvije stvari moraju biti provedene zajedno, ali to je put kojim idemo zajedno, dakle i dijeljenje i smanjenje. Jedan od oblika te suradnje je se nalazi u prijedlogu komisije. Može postoje drugi načini, brži ili sporiji. To ovisi. Ali važno je da dijelimo zajednički cilj. Međutim, to još nije tako. Prihvaćanje konačnog cilja je najvažniji prvi korak. Potom ćemo vidjeti kako tamo stići. I činjenica da je taj put dobro objašnjen, se treba uzeti u obzir, tako da znamo kakav je trenutni kontekst i što je ono što će se dogoditi. Ja tako gledam na taj postupak. Thank you. Again, back from budget negotiation, again, Muresan. Evo, hvala još jednom zastupnik Muresan. Ja se vraćam sa pregovora o proračunu. Moj kolega Vande Kendelare je treba postaviti pitanje, ali evo njega nažalost nema. I ja ću njegovo ime postaviti dva pitanja gospodinu Dragiju. Prvo se tiče prihoda SBA, dakle skupina koja je na čelu Mario Monti govori o mogućnosti da se ona financira, dakle, vlastitim sredstvima. Pitanje je da dakle, kako je vaše mišljenje o tome i je li to rizik za neovisnost SB-a? Dakle, ako bi to postalo dijelom evropskog proračuna eurozone, to je prvo njegovo pitanje. Drugo pitanje se tiče digitalnih valuta. Brojne digitalne valute su se pojavile u novijem vremenu i one utječu na monopol središnjih banaka kada je riječ o tiskanju novca i dakle to je povezano sa kontrolom dotoka novca u ekonomiju i dakle pitanje je vjerujete li da bi, valut, da bi ove digitalne valute mogli ugroziti ovaj način djelovanja i postoje tu još neki rizici koji su E, povezani sa digitalnim valutama. Hvala lijepa. E, dakle, prijenos e, naših prihoda u europski proračun je zapravo politička odluka i tu je potrebno promijeniti statut SBA. Dakle, mogućnost transfera nije povezana sa našim politikama o financijskim rezervama, bez obzira što neki tvrde. To je dakle i predmet e, stavka 30, e, članka 33 stavak 1a. Ova promjena bi tražila dakle promjenu statuta, to je članak 31, 33 stavak 1b to se tiče dakle redistribucije preostalih prihoda nakon ispostave godišnjeg računa. Što se tiče digitalnih valuta, kada pogledamo koliko se one koriste u eurozoni, ko su korisnici, koji je utjecaj njihove upotrebe na realnu ekonomiju, ti su učinci ograničeni. Dakle, to još nije nešto što bi moglo predstavljati rizik za središnje banke. Međutim, općenito digitalna tehnologija, DLT i druge tehnologije koje bi se mogle koristiti su e, razvoj gdje bi se središnje banke, za koje bi se središnje banke i supervizori trebali interesirati. SB i nacionalne središnje banke još već rade na ovome nekoliko mjeseci, koordiniramo svoj e, rad na tom pitanju. Bavimo se time na više razina. I ono što je postalo glavnim dijelom ove rasprave jest e, kiber utrka. Dakle, to dolazi sa razvojem digitalne tehnologije. Tu se stvari mijenjaju. I na zadnjem sastanku ministara financija skupine G7, to je dakle najveći rizik s kojim se suočavamo. I tu onda nastupaju supervizori oni bi trebali, to, oni bi se trebali time baviti u svojim inspekcijama, baviti se i testiranjem, dakle stres testovi. Oni time bi se trebali baviti na relevantne financijske institucije. Dakako, pitanje je složeno. Trebamo sada uskladiti izvješćivanje o ovim kiberincidentima diljem eurozone i dijeliti e, dakle, dobru praksu između dakle, ESB-a, nacionalnih tijela, supervizora. Jasno je da ovdje je potreban kolektivni napor u odgovoru. Dakako, to se događa na globalnoj razini, na sastancima G7, G20, Dakle, to, su, to je područje koje se stalno razvija. Hvala, zastupnik Luke. E, ja imam sreću da dva puta postavljam pitanja. Vraćam se na vaš odgovor na moje prijašnje pitanje. Shvatao sam vas da ste rekli da političke e, mjere e, e SBA su u sukladne vašem mandatu. Međutim, ne shvaćam zašto ne gledate kršanja državne pomoći bankama to je e, članak 123 ugovora u financiranju, o e, funkcioniranju Europske unije. Kad se radi o velikim državnim zajmovima, onda vjerovnik e, je ESB. Zašto nije kršenje ovog financiranja? ako se daju veći krediti od ESB-a e, država nego od e, onoga što po čemu se ta država može zaduživati. Još jedno pitanje o vašem mandatu. PSPP e, je povoljno za one države koje imaju velika zaduženja i velike deficite. E, od, od eh, SB ima najviše e, e, zajmove. Refinanciranje tih država se najviše najpovoljnije razvilo za te države. Kako je to u sukladno mandatu SBA? Let give you just two quick answers. First of all, it's not true they bought the Prije svega, dakle, slijede se ova pravila o capital key-u, dakle, udjela e, u izračunu kapitala, da potom je tu pitanje sekundarnih tržišta. I treće, postoji presuda Europskog suda koju možete pogledati i Kao što, znači, kao što znate, PSPP je bio dakle, predmetom dakle, također s jednog slučaja. Njega, ovu analizu je zatražio Njemački federalni sud. Vaša se pitanja tiču upravo ovoga. Mi nećemo moći sada to, taj slučaj komentirati. Na koncu već sam jednom objašnjavao i zadnji put ovdje na saslušanju, APP je za nas je, zakonit i spada u naš mandat. Imam još vremena. Molim, budite kratki. Tu nismo došli dalje. Target 2 je sljedeće pitanje. Imamo li neki mehanizam unutar sustava Target 2 koji dovodi do, toga da neravnoteže u sustavu mogu biti e, prevaziđene, da ih možemo nekako ukloniti. Kako možemo e, izjednačiti razlike? Imamo velike nejednakosti, neravnoteže, to se odražava na e, tržištima kapitala i na tržištima robe tih država. hoće li se target dva nekako uravnotežiti ili će se te e, neravnoteže još povećati? Uh, Moram vas ispraviti. To početku je trebalo biti korišteno za rebalans. Target 2 uvijek bio jednak i tu se ne odražavaju ovi viškovi stečajnih e, lista ili ovi uvjeti vezani uz potrebe kapitala. Primjer. E, Italija ima ovdje značajne iznose u targetu 2, Njemačka također potraživanja u targetu 2. Dakle, Italija bi ovdje trebala imati veći, veći, veći deficit u odnosu na Njemačku, ali nema jer je uravnotežen. Dakle, tar, Target 2 predstavlja poravnanje svih plaćanja i trenutni dakle zahtjevi isplate su pod kontrolom našeg APP-a. Dakle, i to ne može dakle ulaziti onda u deficite i viškove po tekućim računima. Budući da je riječ o centraliziranom sustavu, nema mehanizma rebalansiranja na koji ste ovdje aludirali. On jednostavno nije dizajniran s tim na umu. Hvala. Thank you very much. Hvala vam. Dolazimo do kraja ovog monetarnog dijaloga. I odmah započinjemo sa drugim dijelom dakle, razmjene mišljenja sa gospodinom Dragijem. Ovaj put kao predsjednika SRB-a as you know, uh, the European Systemic Risk Board has issued also an... Kao što znate, oni su izdali jedan čitav niz poznat uh, važnih dokumenata. Tijekom posljednjih mjeseci imali smo jednu razmjenu mišljenja sa gospodinom Dragim na ovu temu u Svibnju. I sada ćemo se koncentrirati dakle, na ova relevantna pitanja vezana uz makroprudencijalne dakle, politike, rizike, Dakle, to su... Dakle, vezano s tim iz ESA. Izvolite imati riječ. Hvala vam uvaženi e, članovi odbora EKOM, dakle, dame i gospodo. Drago mi je što vam se ponovo mogu obratiti kao predsjednik Europskog odbora za sistemski rizik, to na drugom saslušanju organiziranom ove godine. Otkad smo se posljednji put sreli, ESRB je objavio svoje šestogodišnje izvješće, vam ono obuhvaća razdoblje o između 1. travnja 2016. i 31. ožujka 2017. Ovdje donosimo naše prognoze vezane uz rizike, uzimamo dakle u obzir naše makrobonitetne analize te raspravljamo o doprinosu makrobonitetnom okviru Europske unije. Također tu je nastavak na prethodne preporuke koje je izdao SRB. Tijekom naša posljednja dva sastanka ja sam vas izvijestio o najvažnijim pitanjima koje su pokrivene u ovom godišnjem izvješću i zbog toga bih se danas koncentrirao na četiri e, točke. Razvoju makrobonitetnim politikama, prije svega kada je riječ o protucikličkim kapitalnim zalihama i instrumentima vezanim uz nekretnine, potom izvješća SRB-a vezanih uz nove e, standarde financijskog izvješćivanja, dakle IFRS 9, potom naš doprinos okvirnim politikama i izvan bankovnog sektora, te dakle naš rad vezan u području derivata. Prije svega da u zalihama kapitala, dakle ova zaliha omogućava makrobonitetnim e, vlastima da zauzmu dinamičan pristup, na taj način će učiniti banke Eh, otpornijim. Dakle, riječ je o zahtjevima kapitala koji se puštaju kada dođu do negativnih promjena na tržištu. Protociklički, eh, protociklička zaliha kapitala također služi apsorpciji šokova na tržištu. Financijska kriza nam je dokazala da jačanje bilanci u bankama tijekom negativnog razdoblja može naštetiti eh, načelu davanja kredita, dakle, realnoj ekonomiji to pak pogoršava gospodarsku situaciju i povećava e, rizične kredite u, bilancama banaka. ovaj bi instrument trebao zato zaustaviti ovu negativnu promjenu i omogućio bi bankama da nastave sa davanjem kredita realnoj ekonomiji. Mi smo e, već vidjeli određene makrobonitetna tijela da koriste ovaj alat. Primjerice to je učinila Švedska 2015 Ove godine su e, Češka republika i Slovačka povećala stopu zaliha, dok je Ujedinjena kraljevina najavila da će aktivirati ovu zalihu 2018. Koliko pogledamo evropsko ekonomsko, ekonomsko područje u cjelini, e, broj zemalja koje koriste ovaj makrobonitetni alat je šest. Tu su i Norveška i Island. 2014 esrb je izdao preporuku kojima smo dali smjernice vlastima kada je riječ o stopama protucikličke zalihe. Tu smo naglasili koliko je važno e, za tijela da urede dakle, stope i da je pritom potrebna dobra komunikacijska strategija. I ova politika je još uvijek relativno nova i zato ova komunikacija predstavlja nešto što nadilazi dakle puku komunikaciju. Tu se povećava eksante signaliziranje i rješava se pitanje očekivanja. Što se tiče sektora nekretnina, razgovarali smo sa o preporukama dakle SRB-a kada je riječ o upozorenjima vezanim u situaciju u pojedinim državama e, članicama. Tu smo uočili velik broj praznina u izvješćivanju od naših posljednjeg sastanka. Otac se ojačao mm, okvir za politike, primjerice u Austriji, ili su poduzete nove mjere, primjerice za rezidencijalni sektor, na primjer u Finskoj. Većina država članica je do sad ostvarila neke mjere za smanjenje rizika u ovom sektoru, uključila nove instrumente u svoj miks e, politika, primjerice koristeći nove mjere uz zone kojima se pojačava otpornost e, pozemljivača. Trenutno je u tijeku procjena rizika vezano uz tržište nekretnine u Europskoj uniji. Ova analiza je potvrdila da i dalje postoje određene razlike u izvješćivanju u ovom sektoru, zato, je potreb, da potreban ovaj makrobonitetni nadzor i stoga ohrabrujem dakle, relevantna tijela da nastave u provedbi preporuka ESRB-a. Mi dalje nastavljamo ocjenjivati rizik prisutan u financijskom sustavu Europske unije i glavni smo forum za europske vlasti u koordinaciji mjera, podjeli iskustava te stručnim analizama. Rekao bih sada nekoliko riječi o izvješću SRB-a o IFRS-u 9. Kao što se sjećate imali ste e, i ovaj, ovo izvješće smo izradili na osnovu vaših pitanja, dakle pitanja ovog odbora. Najveća promjena koju je uveo IFRS 9 jest e, promjena od e, doživljenog, dakle od registriranog gubitka do mjerenja očekivanog gubitka kada je riječ e, o financijskim instrumentima. To znači da će banka morati ranije prepoznati negativne e, signale, dakle naročito kada govorimo o NPL-ovima i osigurati se da bankovni sektor da se može oporaviti brže i sveobuhvatnije u budućem eventualnom negativnom razvoju gospodarske situacije. Brza e, reakcija koja će prepoznati kreditne gubitke jest naš odgovor na ove e, tvrdnje vezane uz ovaj sustav too little too late. Ako se na vrijeme utvrdi ovaj negativan razvoj situacije, prociklično se može smanjiti i ograničenje u isplati kredita može biti manje. Prepoznavanje ranih gubitaka također može smanjiti zabrinutost tržišta kada je riječ o kapitalnim zahtjevima u krizi. I to je u svakom slučaju nešto što se pozitivno tumači kada govorimo o poboljšanju transparentnosti, učinkovitosti, discipline na tržištu. Zbog ovih e, razloga zaključili smo da je IFRS 9 sustav poboljšanje, naročito kada je riječ e, o računanju NPL-ova. Međutim, e, pristup na osnovi očekivanog gubitka znači da će banka trebati reagirati na nove informacije i kada govore o vlastitim gubicima. To znači da se ove naknade mogu značajno povećati i odjednom u, u, situaciji pogoršanja gospodarske situacije to će sigurno dovesti do procikličkih učinaka. Međutim, to će ovisiti o nekoliko čimbenika. Prije svega tu je dakle opseg u kojem možemo anticipirati kreditni gubitak banaka. Moramo za to razviti dobre i kvalitetne modele za to. Drugo, sektoralna i zemljopisna diversifikacija, mm, dakle u knjigama banaka, dakle riječ je o zajmovima, dakle moramo voditi računa o ciklusu. I treće, dospjeće ovih e, zajmova. U izvješću SRB uzimamo u obzir čitav niz politika kojima bi se mogli pozabaviti ovim procikličkim učincima. Stres testiranje bi se moglo koristiti upravo da bi se zabilježile dakle sve ove varijacije koje su povezane sa ovim negativnim scenarijama, sve kako bismo se osigurali da imamo na raspolaganju odgovarajuće zalihe kapitala i to bi nam omogućilo dakle da s mjesta djelujemo koliko je to potrebno. Ukoliko banke mogu dakle, izdržati ovaj negativan scenario, onda će se one zasigurno moći nositi sa ranim prepoznavanjem i gubitkom kredita, dakle u slučaju stvarne negativne situacije, onako kako to od njih traži FRS I sada nekoliko riječi, dakle, ovoj nebankarskom e, dijelu financijskog sektora. Kada smo se zadnji put e, susreli, ja sam vam rekao da je potrebno imati mehanizam sanacije za glavne stranke, dakle središnje protutransaktore. E, zakonodavstvo u ovom području napreduje i SRB daje svoj doprinos, u tom postupku na način da identificira područja gdje bi se mogle uvesti pozitivne promjene vezane uz makrobonitetne probleme. Tu je recimo mišljenje SRB-a vezano uz prijedlog predsjedništva o potrebi za suradnjom i koordinacijom između sanacijskih tijela i CCP-ova jer bi CCP inače imao problema dakle u sustavu u kojem je ugrožen bankovni sustav. Nadalje, stvaranje odgovarajućeg okvira za oporavak i sanaciju banaka diljem Europske unije je također od velike važnosti. Uredna postupci uredne nesolventnosti nisu uvijek usklađeni sa ciljevima zaštite dionika i potrebe stabilnog financijskog tržišta. To znači da nisu u stanju nositi se sa propašću velikog osiguravajućeg, osiguravajućeg društva primjerice, odnosno taj, taj bankrot ne može biti uređen. U Nizozemskoj i u Francuskoj upravo su u tijeku napori da se razvije takav okvir nakon što su skoro propali neki veliki financijski konglomerati tijekom svjetske financijske krize. Osim toga, Rumunjska je već razvila sveobuhvatan okvir za oporavak i sanaciju, upravo zbog teškoća s kojima su se suočila dva glavna tamošnja osiguravateljska društva 2014. i 2015. Da zaključim, dozvolite mi da kažem da se SRB fokusira također na analizu i monitoring e, tržišta derivata. Zahvaljujući globalnoj regulatornoj reformi, transakcije derivata sada se moraju prijaviti repozitorijima. EMIR, dakle, uredba o koja se bavi ovim pitanjem, sada je E, dakle na snazi. O, ovo Riječ je o jednom od najvažnijih elemenata potrebnih za povećanje transparentnosti dakle, na tržištu derivata. Bez obzira na tehniče, tehničke konceptualne izazove koji su prisutni zbog jedinstvene prirode ove vrste informacija, ovi podaci nam već sada pružaju dakle, temeljno razumijevanje ovih e, tržišta sa sistemske perspektive. Zbog, ovih, e, zbog navedenog, SRB se fokusira na razvoj infrastrukturnih podataka i analitičkih metoda kojima će se na odgovarajući način e, i u detalje baviti ovim tržištima. Ovdje je naš rad napreduje velikim stopama i nadam se da ću vam o njemu moći izvijestiti kada se idući budemo sreli. Hvala i sada sam spremna odgovoriti na vaša eventualna pitanja. Hvala vam lijepa e, na ovom e, izvještaju koji je došao na naš zahtjev. Mm, taj izvještaj je vrlo važan da vidimo poboljšanja u ovom okviru i moramo to pažljivo ispitati. Brown Hayes ima riječ. E, dobrodošli predsjedniče, e, dragi kao predsjednike SRB-a. Pitanje e, makrobonitetnih alata koje SB sada koristi kao dodašnji zaštitni sloj za ove probleme. Već ste spomenuli neke zemlje E, zemlje koje su prošle kroz izvanredne e, e, bankarske krize. Vi ste rekle o prazninama u prikupljanju podataka. Pitanja je za sektor nekretnina, komercijalni sektor u moje zemlji i drugim zemljama Smatrate li da nemamo dovoljno podataka kako bismo ocijenili potencijalni zahtjeve za zaštitne slojeve kapitala, naročito zemlje koje su imale e, naročite e, šokove. SRB je nedavno govorio o mikrofinancijskom mikrofinancijskoj situaciji. To ima i pozitivne i negativne implikacije za ekonomije. Sa e, viškom e, kvantitativnog popuštanja, o tome ste e, mi bismo očekivali u ovoj fazi da štednje kućanstava će se smanjiti jer imamo jako niske kamatne stope Mm, dokazi među, idu u tom smjeru u mojoj zemlji. E, sada broj štediša raste, e, a trebamo očekivati da sada ljudi e, koriste štednju za investicije. Da, da li to nije smanjilo u ovom ekonomskom ciklusu štednju? Ako se to nastavi u poboljšanom ekonomskom e, okolišu? Hvala lijepa. Prvo pitanje. Prošle godine ESRB je usvojio preporuke o, popunjavanju praznina e, u e, podatkovnim sustavima kako za rezidencijalni i komercijalni sektor nekretnina. Imamo praznine u Europskoj uniji, e, ta se situacija nastavlja. Nemamo zajedničkih definicija nekih ključnih e, indikatora rizika. E, loan to value ratio, na primjer nemamo e, usporedivih e, podataka e, po zemljama za te važne indikatore. S ovom preporukom SRB želi uspostaviti usklađeniji okvir za tržišta u Europi. Preporuka da je zajednički set indikatora na, na koje nacionalna tijela trebaju koristiti za ocjenjivanje rizika zajedno sa e, ciljevima tih indikatora. ESRB e, e, vjeruje da stalno prikupljanje tih indikatora se mora stalno odvijati u cijeloj Europskoj uniji a, to se mora događati unutar ESB-a i unutar e, Eurostata. Teško je zatvoriti tu prazninu, popuniti je. Moramo imati više entuzijazma u, od strane nekih institucija koje sam upravo spomenuo. Ali je to važno, važno je to. E, cjelokupna situacija e, imamo ekspanziju monetarne politike e, stoga bismo morali održaviti e, financijske i bankovne e, regulacije na određenom nivou koje je sukladan toj ekspanziji jer moramo imati striktne, striktnu regulativu za banke Nemam podatke po zemljama. celokupna slika jeste da nivo štednje e, ostaje na istom nivou. Nemamo niti povećanje, ni smanjenje štednje. Ona e, stagnira. E, niske kamatne stope nisu, makar do sada govorimo u agregatu, posljedice na cjelokupno ponašanje štediša. Hvala. Pervanš Berez. Mm, što se tiče e, SRB-a, spomenuli ste e, e, vaš godišnji izvještaj. Niste spomenuli pitanje Brexita i kako bi to moglo utjecati na na financijsku stabilnost i makroekonomske rizike. E, naravno, ne znamo još uvjete rastave, e, teško je e, anticipirati sve to, imamo mnogo spekulacija o učinku koje će to imati, naročito na financijska tržišta, a to je za to su vrijednosni okviri u ko, na koje će e, Brexit imati najveći učinak. Kako analizirate te stvari, e, uključivo i kontekst e, kamatnih stopa? Drugo pitanje, sama institucija SRB-a na početku je komisija imala namjeru da se vrati na upravljanje, funkcioniranje te nove strukture. U, u konzultaciji koju je imala komisija bilo je i širih e, ideja o široj e, reformi SRB-a. Tekst koji imamo na stolu je tekst koji uvodi e, mala prilagođavanja u upravljanju SRB-om. Da li je to dobra razina? E, u svjetlu iskustava koje ste prikupili. E, naravno, e, parlament će podupirati i dalje promjene u upravljanju ako je to potrebno. Hvala. Hvala lijepa. Prvo da odgovorim na prvo pitanje. Jasno je da Brexit e, dovodi do egzistencijalnih promjena. To je izlazak zemlje gdje imamo najviš, e, e, sjedišta najvećih financijskih tržišta. Već sam to ponavljao nekoliko puta. Ako se stvaru budu dobro odvijale, neće biti većih rizika E, odgovornost e, leži na dobrom upravljanju ovo, ovih promjena kako bismo imali uredan, e, uredan uredno ponovno ocjenjivanje odgovornosti a ne smijemo narušiti integritet jedinstvenog tržišta to nije laka zadaća ali to očekuju e, građani e, Europe e, s obje strane. Ne možemo još za sada reći ovo je dobro, ovo je korektno, ovo nije. Jer još uvijek nemamo dobru pregovaračku platformu. O tome se još uvijek raspravlja. Daću vam jedan primjer jednog problema ako se on dobro riješi, dobro se njime upravlja, onda će e, nastavak kontinuitet ugovora bez obzira koji dio financijskog tržišta uzeli. Govorimo o desecima milijuna ugovora. Kontra stranke imamo milijune ugovora. To zahtjeva korekcije u slučaju Brexita. Naravno, ovisi i o Brexita. Jasno je da obje strane mogu naći zajednički put kako bi ovaj postupak bio lakši. I što se tiče rizika financijskoj stabilnosti u ovoj fazi možemo zaključiti da obje strane trebaju raditi na glatkoj tranziciji, a da se pritom ne dovede u pitanje jedinstveno tržište. Mi smo u velikoj mjeri zadovoljni prijedlogom komisije što se tiče makro bonitetne revizije, dakle ovog dijela koji se tiče Europskog odbora za sistemski rizik. Tu se uzima u obzir široko članstvo, način na koji se vode pregovori i djelovanje ESRB-a. Imamo možda samo e, jedno zapažanje, a to je da bi trebalo proširiti e, članstvo na dvije institucije Dakle, SSM je jedno od njih. Oni su na čelu znanstvenog e, i savjetodavnog odbora, međutim i nemaju pravo glasovanja. E, mislim da to nije idealno, s obzirom da su njihovi predsjednici jedini neinstitucionalni i neovisni glasovi u ESRB-u i koji su u velikoj mjeri dali svoj doprinos našim razgovorima od samog osnutka ESRB-a. Tako da je činjenica da im se vrate glasačka prava, mi bismo to pozdravili. Hvala, Notis Marijas. Hvala. Gospodine Dragi, ja ću govoriti na grčkom. Hvala, predsjedniče. Moje pitanje odnosi se na takozvane crvene zajmove. Kao što znate, u Grčkoj je situacija posebno teška. 25% BDP-a više ne postoji. 40% stanovništva živi ispod praga siromaštva, imamo 20% nezaposlenih. ESB procjenjuje da je to 30, da stopa 31,3%. U takvim okolnostima vrlo je teško provoditi elektronsku dražbu jer bi to značilo da će se moći doći do grčkih nekretnina. Procjenjuje se da postoji 25 e, milijardi eura što je višak u odnosu na taj program zajma. I zanima me sljedeće. Mi bismo htjeli predložiti sljedeće. Dakle, trebao bi postojati fond za to da se spase e, dakle oni koji su uzeli zajmove i to u visini od 45 milijardi eura. Ti distress fondovi više ne bi mogli dobiti nekretnine Grka, a Grci bi se mogli obratiti fondu kako bi im to olakšalo reprogramiranje duga. U Grčkoj bi se mogao primijeniti i ciparski model – a to bi značilo da se da preferencijalno pravo određenim vjerovnicima umjesto da se proda neka nekretnina tom fondu e, on bi ga mogao ponovno kupiti i na taj način ljudi ne bi izgubili krov nad glavom. a tu je i nacionalni fond za posebne zajmove e, koji bi mogao skočiti. Zanima me dakle vaše mišljenje budući da se kreće sad u dražbe i to će izazvati velike socijalne probleme u Grčkoj. Hvala, pa ja bih samo htio reći da mi u sklopu e SRB-a nismo nikada razgovarali o NNPL-ovima u Grčkoj. Drugo, mislim da je na državi članici da donese odluku o tome kako će koristiti novac. Treće, ako netko odluči koristiti novac za e, nenaplative kredite, onda moramo biti svjesni da postoje i druge zemlje koje bi onda mogle to legitimno zatražiti. Četvrto, Mislim da isto tako trebamo razlučiti različite kategorije. E, dakle, imamo siromašne ljude i imate one koji su serijski ušli u kredite i nadplaćuju ih. E, dakle, kod rješavanja problema nenaplativih kredita čini mi se da se sada upravo uvodi ta razlika. Ne znam e, kako bi se mogle očitovati države članice. Nije na nama da im sugeriramo koji je najbolji modalitet za rješavanje tog problema. Mislim da bi bilo najbolje da se daju jamstva siromašnim građanima, to bi trebalo nastaviti a naravno onda ovi se državama članicama želeli subvencionirati banke da bi taj proces bio socijalno manje bolan. Ja ću nastaviti. Imamo zajam od 86 tisuća eura, 86 e, milijardi, 25 e, će preostati tako da bi moglo još e, ostati novca što bi moglo ići u taj fond za otkup dugova kod ljudi koji imaju dakle kredite, stambene kredite. To je pitanje koje je upućeno trojke, ali zapravo utječe i na vas, jer mi mislimo da bi se ovdje moglo zapravo pomoći grčkim dužnicima. Pa ne želim sada ulaziti u meritum inicijative, ali uistinu to ovisi o vlasnicima novca, a to nije niti Europska središnja banka, niti Trojka, nego su to države članice. Hvala. Gospodin Tremoza, hvala. Predsjedniče, dragi, ja imam jedno pitanje o nenaplativim kreditima. U nekim zemljama još uvijek postoji dakle velik broj takvih kredita i to je problem solventnosti koje se podstavlja pred Europske banke. S druge strane, e, dobar dio tih nenaplativih kredita zapravo su krediti malih i srednjih poduzeća, a s druge strane, one zemlje u kojima je situacija najgora, jest su upravo one zemlje koje ne provode dobro direktivu o kašnjenju plaćanja. Dakle, ne mislite li da bi bilo dobro da države članice počnu korektno provoditi tu direktivu jer u nekim zemljama multinacionalne tvrtke još uvijek e, daju 200 ili 300 dana za uplatu e, i ne postoje nikakve sankcije koje se primjenjuju. Mislite li da je to važno? Možda ja griješim. E, čini li vam se da je to nešto što bi vrijedilo razmotriti? Pa uistinu se u potpunosti slažem s vama. E, većina NPL-ova gdje su dužnici mala i srednja poduzeća su nastali tijekom recesije. U dobe recesije mala i srednja poduzeća često nisu dobivala novac od svojih dužnika. Spomenuli ste multinacionalne kompanije, ali postoje i vlade. Vlada je kasnila, država je kasnila, često mjesecima i godinama su kasnili sa plaćanjima. Tako da se uistinu slažem s vama. E, dakle, postoje različiti uzroci za nenaplative kredite, ali činjenica je da dio njih proizlazi iz činjenice da je postojalo to kašnjenje u plaćanju, plaćanjima usluga i mislim da bi tu trebalo posebno korigirati situaciju naspram malih i srednjih poduzeća. Paloma Lopez Bermeho. Hvala, gospodine dragi u godišnjem izvješću za 2016. godinu ESRB spominje makroekonomske rizike. Dakle, niske kamatne stope i niza gospodarski rast. E, ne mislite li da bi e, monetarna politika SBA trebala značajno se promijeniti? Problemi su gori zato što europski regulatori nisu dovoljno vjerodostojni. To se vidi i iz e, velike razine improvizacije. Vidjeli smo što se dogodilo sa bankama u Italiji i u Španjolskoj. Mislim da je i vaša institucija ovdje nastupila cinički budući da niski gospodarski rast predstavlja kao nešto što izlazi izvan okvira vašeg mandata. Vi ste prije manje od mjeseca dana stali u obranu reformi tržišta rada u Španjolskoj i pritom ste zanemarili e, da to negativno utječe na e, prihod kućanstava. Zanima me zašto i dalje primjenjujete mjere koje negativno utječu na plaće i upravo su niske plaće te koje ugrožavaju prihode kućanstava i potrošnju i na taj način ugrožavaju čitav financijski sustav. Odgovorit ću na vaša dva pitanja. Kao prvo što se tiče niskih stopa, niskih kamata i niskih e, e, niskog e, gospodarskog rasta, je li to financijski rizik za banke u sve manjoj mjeri Dakle, niske kamate su potaknule snažan gospodarski oporavak i neovisno o tome kako su one utjecale na bilancu banaka, mislim da se to kompenziralo poboljšanjem u e, gospodarskom oporavku. Dakle, to je dovelo do snažne dinamike rasta, a to opet generira kvalitetni proces kreditiranja kod banaka smanjuju se gubici i isto tako se na taj način povećava e, otpornost bankarskog sustava. Dakle, to bi bio odgovor na vaše prvo pitanje. Drugo, naše politike zapravo imaju upravo suprotan efekt od ovo koje ste spomenuli, budući da one ne drže plaće na niskoj razini, to je jedini i najbolji instrument koji može pomoći ponovnom porastu nominalnih plaća, budući da mi e, smanjujemo dakle, taj prazninu u proizvodnji i e, zajedno sa nekim drugim aktivnostima mi smo zaslužni za bolju situaciju na tržištu rada. Evo to bi bilo što se tiče naših politika. Što se tiče španjolske vlade, mi možemo samo promatrati e, kako se stvari odvijaju u Španjolskoj. E, gledajte što se događa sa stopom zapošljavanja, stopom nezaposlenosti. Dakle, <laughs> pogledajte naprosto pokazatelje tržišta rada E, taj proces nije možda u skladu sa našim željama i očekivanjima u smislu brzine procesa, ali mislim da su e, zapravo pokazatelji prilično ohrabrujući kao i u statku eurozone. Mislim da Nažalost, moramo revidirati ove mjere. Moramo gledati kako, kakva je sad situacija nastala u Španjolskoj. Ključ, ključno je da povećavanje e, loših radnih mjesta e, ne dovodi do povećanja plaća, pa nemamo veće likvidnosti. Us, e, e, ekonomija se nije oporavila u Španjolskoj. E, nominalne plaće naravno ravnaju prema proizvodnosti. To je točno za Španjolsku i drugu područja eurozone. Ali tu monetarna politika može mnogo pomoći imamo višu potrošnju zbog nižih e, kamatnih stopa. To će se odraziti i na zapošljavanje. Hoće li to utjecati na kvalitetu radnih mjesta? To ne može, e, na to ne može odgovoriti monetarna politika. E, kako se povećava broj radnih mjesta, to će se i kvaliteta tih radnih mjesta povećavati što je napravila e, e, e, Europska središnja banka na tom području? Ona je napravila mnogo, ali neke stvari ni središnja banka ne može popraviti. Mm, ne vidim. Gospodin Coburn ima riječ. Hvala predsjedniče. Drago nam je što ste ovdje mm, želite da se e, e, SAD se vraća protekcionizmu što ima utjecaja na e, globalnu ekonomiju. Mnogi političari zanemaruju opasnost protekcionizma. Naročito što se tiče stabilnosti banaka. E, što vi o tome mislite? Jeste li počeli s kalkulacijama o utjecaju e, nezavisnosti Katalonije na stabilnost e, španjolskih banaka, vjerovnika? Katalonija predstavlja 20% španjolskog BDP-a. Koji će biti učinak Brexita na bankovni sustav Španjolske i Italije. Obje te zemlje su neto primatelji e, zajmova pa će e, ih e, naročito pogoditi rezovi u proračunu. Ujedinjena kraljevina se vraća protekcionizmu E, to će utjecati na skupoću europskih banaka i njihovih e, e, klijenata. Hoćete li pro, ocijeniti učinak protekcionizma na banke? 25% posla kapitalnih transakcija ide kroz London E, pa ekonomija razmjera ide kroz London. E, e, ako ne, ne dođe do sporazuma, europske će banke biti pod pritiskom što se tiče financiranja. To će utjecati na europsku stabilnost. O tome treba razmisliti. Možete li odgovoriti na sva ova pitanja i probleme? Slažem se s vama da Brexit je važna, važno egzistencionalno pitanje. Posljedice Brexita, o tome treba raspravljati i analizirati taj problem. Zašto to nismo još učinili? SRB nije to još učinimo jer nemamo ni točne ni netočne podatke o pregovaračkoj platformi. Znamo da veličina tržišta je vrlo značajna e, bez obzira na koji sektor e, se osvrnuli. Cifre su značajne, pa e, ćemo tome posvetiti punu pažnju čim imamo točnije podatke o razvoju događaja u pregovorima. E, ova tranzicija može biti glatka e, i možemo smanjiti posljedice na minimum ali ne smijemo e, dovesti u pitanje integritet jedinstvenog tržišta to je lakše reći nego učiniti SB ne sudjeluje u pregovorima mm, i iskreno govoreći i da smo da jesmo sudionici bilo bi nam teško moramo vidjeti kako će se pregovori nastaviti, a čim budemo imali bolji pregled situacije, eh, SRB je eh, idealni eh, sudionik u raspravi. On nije ograničen na središnje banke, uključuje sve zemlje. Imamo tu i nezavisne glasove kao predsjednike dvaju odbora to je dobro mjesto za ove rasprave. Imam još vremena. E, gospodin e, Barnier, gospodin Verhofštan e, se stalno nekako natječu za prestiž u tim pregovorima. To će dovesti do teškoća za sve. Oni su eurofanatici i žele e, kazniti Britaniju. To je te e, loše za evropske zemlje, za mnoge zemlje Evropske unije. Možda biste, e, možda biste morali ja sam, ja radim za mi nemamo nikakve namjere kažnjavanja želimo fair sporazum Hvala lijepa. Marko Zani ima riječ. Hvala vam. Predsjedniče, dragi, kao što znate, kada se govori o rizicima, dakle, to je nešto što je jako aktualno unutar evropskih institucija, imali smo neformalne razgovore, prijedloge na kojima se radi. To je često povezano dakle, sa zajedničkim jamstvom za depozite. E tu neke države članice traže smanjenje tog rizika, dakle proračunima ban, banaka prije nego što usvojimo ovaj propis. Kao što znate, jeba nedavno objavila svoje smjernice za stres testove 2018. I ocjena, dakle, ovog rizika u bankama će biti, dakle, osnova za rad. Ja se imam pitanje vezano uz potencijalne rizike za financijski sustav. Dakle, ovaj pristup je nešto o čemu smo raspravljali vezano za dva moguća pristupa, dakle e, bonitetno isključenje dodatnog kapitala za banke koje drže dakle ove ove državne obveznice različitog ratinga, potom stavljanje gornje granice, dakle kupovini ove vrste imovine, dakle prisutnih u bilanci banaka. Imamo dakle tu moguće opasnosti po financijski sektor. Prvo se tiče likvidnosti prisutno, prisutne, prisutna u financijskom sustavu. Kao što znate, državne obveznice su osnovni kolateral dakle na repo tržištu kako ovaj pristup može utjecati na likvidnost. Drugo pitanje za gospodina Dragija, pritisak koji može postojati na određene vrste državnih obveznica, odnosno određene bankovne sustave koji su već u teškoćama. Dakle, ili će banke dakle, pustiti ove proizvode na tržište ili će i same morati povećati svoj kapital. Izvolite. Uh, uh, uh E, stanovište e, SBA po tom pitanje nakon e, studija koje je, su napravile i SRB i SB u prvom redu ako rizik postoji, a on postoji onda želimo smanjiti ono što zovemo vezu između E, državnog e, elementa i e, bilance banke. <clears throat> Ponderiranjem rizika. Mi mislimo da to treba raditi ne čvrstim limitima, već ponderiranjem rizika. Kako, do kakvog god zaključka došli, ne želimo da naše banke budu u nepovoljnijem položaju što se tiče konkurencije E, e, u usporedbi s drugim bankama e, svijeta. Bazelski odbor je o tome dugo raspravljao i nije došao do konsensusa, nije došlo do globalnog sporazuma o tom pitanju. Druge države se ne slažu i imat ćemo ili limite ili ponderiranje kakav god sporazum naš e, postigli evropljani moramo biti jako oprezni u provedbi tog sporazuma tri su uvjeta nema čvrstih limita moramo imati globalni dogovor ako evropljani idu svojim vlastitim putem onda će dogovor mora biti e, proveden vrlo pažljivo i striktno imam pola minute. Rekli ste da evropske vlasti moraju, pronaći, da moraju doći do sporazuma. Dakle, počelo se govoriti o sporazumu kojim bi se izbjegle distorzije na ovom tržištu, ali to se nije uspjelo dogovoriti. Kao što je rekao i Benoit Koreo u jednom službenom obraćanju prošle godine u studenom, i u glasilu broj 38 SB-a rečeno da je to situacija sa državnim obveznicama. Dakle, da postoji jedan rizik koji je povezan sa obveznicama eurozone, specifičan samo za nju. Dakle, to su instrumenti za default, dakle za bankrot, bez rizika. Kako pronaći dakle, rješenje za taj problem ukoliko on ne postoji u drugim jurisdikcijama? slažem se s time. Taj spor, dogovor još nije postignut. A to je važno. Ako Europa odluči da ide vlastitim putem, onda mora biti svjesna da mjere poput e, ovih mogu europske banke dovesti u situaciju kad neće moći konkurirati e, bankama drugih zemalja. Stoga je, bi globalni sporazum bio bolji. To je i stanovište ovog doma, naravno u okviru Bazela. Gospodin Kircijos ima. Hvala lijepa. A što je sa sistemskim rizikom e, sektora nekretnina? Da li je to rizik zemlje na nivou zemlje članice ili su to uh, lokalizirani specifični rizici? To je prvo pitanje. Drugo je političko pitanje. Mislim da ga moram postaviti. Uh, imate uh, dobar pristup sistemskom riziku ali nećete li biti osamljeni u, buduć, u budućnosti? Ima tu mnogo političke nesigurnosti, Brexit, ne znamo kako će se odvijati pregovori. Njemačka, Austrija, mm, kolege nisu ovdje. Ne znam se ko će upravljati tim zemljama. Imamo i kontradikciju između Madrida i Barcelone. Ne znamo što će se u Italiji dogoditi u sljedećim izberima politička nestabilnost s jedne strane to bi moglo e, dodati sistemskim rizicima ako imamo potpunu e, nezavisno ekonomske, e, ekonomskog razvoja ne možemo to odvojiti od političkih događaja prvo naše iskustvo u posljednje dvije godine upravo suprotno Ljudi su prognozirali strašne katastrofe nakon Brexita, nakon e, izbora e, u velikim državama izvan Europe, mm, mm, e, opasnu situaciju što se tiče izbora u jednoj zemlji i tako dalje. Iskustvo je pokazalo da naš oporavak e, je e, solidan i da se može odupreti ovim rizicima. Naravno, nemamo čarobni cilj, nemamo e, čarobni štapić, ne možemo prognozirati budućnost. Ne znamo što se, će se dogoditi i kako će ovaj razvoj događaja utjecati na rizike i na oporavak. Do sada je sve bilo pozitivno. A drugo pitanje koje ste postavili, imamo u naš, naša ocjena je da će e, tržište nekretnina ima e, stabilne cijene. SRB je dao preporuke prošle godine E, upozorenje za pojedine zemlje. Mi smo e, identificirali neke e, ranjivosti na području stambene izgradnje i tržišta stambenih nekretnina. govorilo se o dugovima i evaluaciji cijena na tržištu nekretnina E, zemlje su reagirale e, mjerama, Danska i Finska na primjer. Oni su pondere rizika promijenili, Švedska. Amortizacija zajmova e, je promijenjena. To je za sada lokalno, ali nekretnine imaju cijene koje su korektne. Gospodin Morgan ima Hvala vam. Hvala vam što ste danas ovdje s nama. Ja bih rekao nešto više o europskim e, obveznicama, dakle OSB, BS, u Njime se upravo bavi odbor kojem ste na čelu. Rezultati bi trebali e, biti poznati vrlo brzo i nakon toga bi trebalo, trebao uslijediti zakonodavni prijedlog e, Europske komisije. Ono što me zanima jest kako ćete utvrditi jesu li ovi proizvodi dakle, doista sigurni, dakle kako im dati ocjenu trostruko A i kako se osigurati da ovi dakle, vrijednostni papiri imaju odgovarajuću likvidnost na raspolaganju. Mislite li da bi ovo moglo, moglo imati negativan učinak na tržište državnih obveznica i posljedično dakle, na financijsku stabilnost država u eurozoni. Vi ste također spominjali smanjenje dakle zaliha NPL-ova kako se osigurati da se to provede, a da se izbjegne da mjere e, dokle, dakle negativno utječu na tržište NPL-ova. Slažete li se sa pristupom Europske komisije koja se zalaže za organski pristup, dakle jednu seriju, kombinaciju mjera, dok bi se dakle zakonodavni prijedlog bavio isključivo pitanjem zajmova. Hvala vam. Ja ću govoriti na engleskom jeziku. Slažem se sa prijedlogom komisije. isto sam rekao ono što je potrebno jest zajedničko dakle djelovanje svih dionika, dakle supervizora banaka, ali vlada. One trebaju zadati odgovarajući pravni okvir, dakle u kojem manipulirati MPL-ovima. Dakle, to se tiče i zakonodavaca na evropskoj razini. Dakle, svi moraju zajednički raditi kako bi se nosili s ovim problemom. To na način da on dovede do rješenja problema, a istovremeno dakle da ne dovede do ovog destabilizirajućeg učinka kojeg se ljudi boje. A kao što sam rekao, slažem se sa pristupom komisije. Što tiče vašeg drugog pitanja, potreban je dakle siguran instrument imovina. Svima je to potrebno. To je potrebno tržištima, neka potraga za ovim sigurnim, sigurnom imovinom je opravdana. Da li sada poseban instrument je to nešto što će odgovoriti na tu potrebu? To je nešto čemu će odbor raspravljati na svom idućem sastanku. Onda ćemo odlučiti što ćemo sa ovom studijom koju treba objaviti. Hoće li biti objavljena, odnosno u kojem obliku? I onda ćemo vidjeti što ćemo učiniti nakon što održimo raspravu. Potrebna je dakle ova sigurna imovina. Ukoliko treba promijeniti, revidirati ovo što je sad dizajnirano ili ono odgovara u ovom obliku, to znači da, ćemo, da će se nastaviti ovaj problem. Hvala vam. Hvala, ovo je bio bilo dugo, ali jako korisno i hvala predsjedniku Dragiju. Dakle, na njegovom pozitivnom angažmanu sa članovima odbora, ovim izuzetno važnim temama za budućnost, dakle, Europske unije, odnosno njezinu financijsku stabilnost. Hvala vam.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 Hvala Dolazimo do posljednje točke dnevnog reda. Dakle, reforma europskog sustava vlastitih sredstava. Imamo predstavljanje nacrta izvješća, našeg mišljenja osoba zadužena za to je Luigi Morgano. Izvolite. Grazie, grazie presidente. Hvala gospodine predsjedniče i hvala kolegama koji su nazočni, naročito izvjestiteljima u sjeni. Sigurno ste već pročitali nacrt mišljenja, dakle namijenjen odboru za proračune, te ću ovdje samo iznijeti neke glavne točke. Tema financiranja proračuna Europske unije nešto od izuzetne važnosti, ne samo zbog posljedica koje su povezane sa Brexitom. Riječ je i o dakle, potrebi utvrđivanja veće odgovornosti evropskih institucija, dakle mora se pokrenuti ona izreka iz Bostona, dakle nikakvo predstavljanje nema plaćanja poreza. Ne smije se ovdje ulaziti u fiskalne nadležnosti država članica, niti povećati poreze za građane, već osloboditi resurse koji bi se mogle, bi se mogli prikupiti, kojima bi se moglo odgovornije upravljati na europskoj razini. Na taj način bi se e, smanjio doprinos iz nacionalnih kasa, odnosno ne bi se povećao. Kao što ste vidjeli u tekstu predlažem da se utvrde dakle sredstva za eurozonu i te ona za ostatak, odnosno Europsku uniju u cijelini. Primjerice na razini eurozone, to je moglo biti porez na banke kojim bi se dovršila bankovna unija, te porez na financijske transakcije kojim bi se dovršila dakle unija, tržišna unija kapitala. A za Europsku uniju u svojoj ukupnosti tu je zajednički porez e, na tvrtke, odnosno PDV. Ovdje želimo uvesti više jasnoće u odnose između prihoda i rashoda u europskom proračunu, te pronaći dakle moguće nove nova e, sredstva, te se boriti protiv izbjegavanja plaćanja poreza, dakle, odnosno utaje poreza na europskoj razini. Nadalje, ne, ne možemo ignorirati činjenicu da europski građani traže od Europe kao zajednice, dakle ne kao zbroja država članica, borbu protiv nezaposlenosti, traže promociju dakle rasta i ulaganja, zajedničko upravljanje granicama, sigurnost unutar europskih granica. To su e, javna dobra Europske unije i možemo ih financirati dakle, vlastitim sredstvima koji moraju biti potom pod demokratskom kontrolom su zakonodavaca. S moje strane mogu reći da ću u fazi amandmana e, bolje specificirati dakle koji su to, koje su to javna europska dobra, dakle koja ulaze u nadležnosti našeg odbora, koje bi valjalo financirati ovim vlastitim sredstvima i na koji način. I na koncu jasno je kao što je to na, na nacionalnoj razini, porezni prihod e, ovisi o volatilnosti koja je povezana sa gospodarskim ciklusom. Ukoliko doista želimo uvesti načelo e, odgovornosti, a ne stalno tražiti dodatni novac od država koji su onako ograničeni dakle, pravilima o javnoj potrošnji, morat ćemo e, dati Europskoj uniji dakle, mogućnost prodaje državnih obveznica, naravno u sve moguće, dakle, u sva moguća ograničenja koje su, koje su potrebne kako bi se izbjegle problematične situacije koje smo vidjeli na nacionalnoj razini. Hvala vam na pažnji i rado ću saslušati vaše komentare. Hvala. Ivana Maletić u ime EPP-a, izvolite. Hvala vam. Ja bih e, zahvalila izvjestitelju, gospodinu Morganu. Hvala vam na mišljenju i izvješću. Imamo e, pred nama veliki izazov. Dakle, Brexit e, će učiniti evropski proračun manjim. Moramo vidjeti kako odgovoriti na nove izazove. A to su pitanja vezano uz migracije, sigurnost, e, obranu, te kako jačati eurozonu, jedinstveno tržište i dakle druga pitanja koja poznamo. Istovremeno moramo povesti računa postojećim politikama poput kohezijske politike. Nju bi valjalo nadalje ojačati, a ne oslabiti. Potrebna je prava konvergencija zemalja koje kasne u razvoju, koliko doista želite snažnu Europsku monetarnu uniju u budućnosti. Dakle, odluke o europskom proračunu neće biti jednostavne. nisam sigurna na koji način povećati europski proračun, a da pritom dakle, tražimo nova rješenja za prikupljanje sredstava i zato smo i poslušali ono što je imala za reći ova stručna skupina koja se bavila vlastitim resursima. Oni žele da proračun u tom smislu bude transparentni, jednostavni, pravedni, samostalni, pa da ono što bismo i mi željeli vidjeti na dijelu. Također predlažu e, smanjenje dakle odnosa vezanog uz dohodak, potom traži uklanjanja korekcijskog mehanizma, dakle da sustav bude jednostavni, potom napuštanje sustava koji se temelji na PDV-u, također korekciju vezano uz nove prihode, sa gospodinom dragim smo to raspravljali o tome pod držati ili, ili ne dakle ovu mogućnost da se njihov prihod e, uvrsti u europski proračun, potom proračuna financijske transakcije i druge slične. E, dakle, poteze doista je pred nama jako važna odluka i trebali bismo analizirati dakle, izvedivost i održivost ovih e, preporuka. Te također vidjeti koji bi trebao biti konačni prijedlog koji bismo onda mogli iskomunicirati građanima. To je doista veliko pitanje u ovom razdoblju. Da, imamo rast, ali on je još uvijek slab. Prognoze idu u tom pravcu. Imamo još uvijek nisku produktivnost. Zbog toga nema velikog povećanja plaća i ne možemo očekivati potporu, dakle javnosti ovim promjenama u sustavu vlastitih sredstava koji idu dakle u pravcu uvođenja novih poreza ili povećanja dakle nacionalnih doprinosa. Također bismo na jednostavan način trebali objasniti što smo postignuli ovim novim sustavom vlastitih sredstava, te koje su koristi od ovog sustava za građane. Hvala lijepo. Hvala. Liv Virnik. Thank you, Chair. Um, I am speaking on behalf of uh, Enrique. Govorim u ime kolege, dakle... Dakle, on je izvjestitelj u Sjeni. Ja mislim da Europski proračun treba gledati kao zajednički politički instrument za prevazilaženje gospodarske i socijalne krize te jačanje i koordinaciju nacionalnih e, doprinosa, dakle za stvaranje rasta radnih mjesta u cijeloj Europskoj uniji. Europski proračun je proračun za ulaganje, fleksibilnost i utjecaj za intervencije tijekom krize ostaje slabost kojom se moramo pozabaviti proračun je premali za stvarne protu, za stvarno protucikličku stabilizaciju. Podržavam izvješće Monti, zalažem se za nov sustav vlastitih sredstava kojim bismo lakše provodili europske politike i podržali naše ciljeve tih politika. Općenito, podržavam ideje koje se nalaze u ovom mišljenju, koje dolaze od strane izvjestitelja. Glavni instrumenti koje on predlaže mogu doprinijeti boljem funkcioniranju jedinstvenog tržišta, koliko se doista dakle, smanji novi rast, rast novih poreza i ukoliko se stvori veza između financiranja proračuna i europskih politika. Reformiran sustav PDV-a je od ključne važnosti. Više harmonizacije je potrebno da bi se promoviralo pravedno oporezivanje, da bi se borili protiv poreznih prijevara ili utaje poreza i na koncu da bi se financirao europski proračun. Ja ću podnijeti dakle, amandmane i vezani uz potrebu stvaranja pravog Europskog monetarnog fonda koji se temelji na, europskim, europskom pravu. Rado ću o ovome razgovarati sa kolegama koji rade na ovom pitanju. E, u ime kluba zastupnika GUE. Gospođa Hvala. Ja govorim ovdje u ime Vela Bjegasa koji je izvjestitelj u Sijeni. Nažalost nije mogao nazočiti ovom sastanku. Mi smatramo da novi izvor prihoda temeljem e, poreza o financijskim transakcijama i poreza na dobit. E, dakle, je jedan sustav koji može funkcionirati. Ali smatramo da to nije jedini put u reformi proračuna Europske unije. Vjerujemo da doprinos država članica E, i dalje je praksa koju dalje, dalje treba nastaviti i to na temelju nacionalnih poreznih sustava. U protivnom se bojimo da će se nastaviti regresivni način oporezivanja poput PDV-a, što će zapravo stvoriti i produbiti nejednakosti. E, što se tiče prijedloga o reformi gospodarskog upravljanja, kao što je vlastiti kapacitet za eurozonu i ministar financija, mi ne mislimo da je dobro da se uvode neoliberalne reforme za a da se za uzvrat poveća fiskalna fleksibilnost. Mi moramo imati socijalnu konvergenciju među državama članicama. Protekcija i onda... Uh, Bas Thank you, Mr. Chair, and uh, thank you for the Bas Hvala, zahvaljujem izvjestitelju. Uh, mislim da ovo izvješće ide u smjeru koje je prihvatljivo za zelene, dakle zamjena prihoda temeljem BND-a e, i dakle usmjeravanje prema izvora, vlastitim izvorima prihoda Zatim tu su različiti modaliteti e, poreza prilagu granica tako, tako dalje. Zanima nas također što će biti sa novčanim kaznama Suda Europske unije i to može biti jedan e, neovisni izvor prihoda. Dakle, općenito možemo samo reći da podržavamo opći smjer ovoga izvješća i mi smo za to da e, sustav financiranja u EU bude transparentni. Imamo samo jedno pitanje o stavku četvrtom gdje izvjestitelj govori o tome da bi EU trebala e, moći izdavati imovinu nultog rizika i zanima nas je li to moguće bez izmjena ugovora s obzirom da E, e, u ugovoru stoji da Evropska unija ne može, da se ne može zaduživati, pa nas zanima je li u okviru postojećih ugovora to još uvijek moguće. E, što se tiče svega ostaloga, mi možemo podržati ovo izvješće. Kao što znate, FSM se može zaduživati, ali uz određen limit. Ne kažem da to rješava problem, ali postoje neki slučajevi koji su negdje između. Imamo dva zahtjeva u postupku spontanog javljanja za riječ. Izvolite. Hvala. Imam samo dvije minute i želim zahvaliti kolegi na izvješću i na tome što je inzistirao. I htio bih zapravo reći koliko je za nas ovo izvješće važno. Želim također iskazati e, svoje iznenađenje. Mislim da je ovo vrlo pozitivna ideja za Europu. Trebamo se zapitati što je sa povećanjem sredstava u proračunu Europske unije. Između ostalog zato da bismo imali vlastite izvore prihoda na razini Europske unije i to mi se čini vrlo važnim. To je vrlo e, jedna vrlo progresivna ideja. Europska unija mora imati vlastite izvore prihoda. Osim toga, svaka zemlja ima svoju tradiciju i ono što je uistinu bitno je da imamo uniju koja se temelji na europskim prihodima, europskim resursima, a ne resursima država članica. Zato me e, pomalo čudi prijedlog UOA. E, želim samo ovdje iznijeti nekoliko sugestija. Kao prvo tu je dokument Europske komisije o budućem financiranju Unije. To je jedan e, analitički dokument o budućem financijskom okviru gdje se predviđaju različiti modaliteti za prikupljanje vlastitih prihoda. Osim toga, proračun se mora nositi sa izvanrednim izdacima koji su povezani sa različitim problematikama kao što su migracije i slično. Zatim e, moramo spomenuti i resurse koji proizlaze iz e, carinskih pristojbi, znači prekogranični PDV i tako dalje. To bi se sve moglo odraditi putem amandmana. Mi ćemo da kako dati svoj prijedlog kolegi. Hvala. Ja sam pažljivo slušala raspravu. Kao prvo zahvaljujem izvjestitelju na njegovom mišljenju, ali mislim da moramo biti oprezni jer je riječ o mišljenju um, na temu vlastiti izvori prihoda. Dakle, ne radi se o izdacima, ne radi se o kohezijskoj politici. Mislim da tome nije mjesto u ovome izvješću. S druge strane, sve ovo što je rečeno vezano uz fiskalnu utaju je od ključne važnosti i to je da kako u djelokrugu našeg rada. Što se tiče rasprave o eurozoni, mislim da ne bismo u ovom mišljenju trebali otvarati raspravu o budućnosti e, dakle monetarne unije jer u protivnom se stječe dojam da se ova pitanja rješavaju temeljem jednog izvješća koje u nadležnosti odbora za proračune. A mislim da to nije svrha ovog našeg mišljenja. Mi bismo ovdje trebali samo spomenuti dakle naš stav vezano uz daljnji razvoj ESM-a ili pak uz proračun za eurozonu. Dakle, u tom smislu mi trebamo reći da ukoliko do toga dođe i komisija iznese prijedlog, mi bismo se trebali na taj način prilagoditi. Mislim da bismo trebali e, zapravo djelovati u tom smjeru. Pre svega hvala. Hvala svima. Jasno da je ovo važan zakonodavni tekst. Mi trebamo dati mišljenje na za proračune. Dakle, nismo mi ti koji će definirati neka pitanja ali važno je da se naglase ova pitanja oko kojih se slažemo. Primjerice jačanje kohezije, potom nošenje sa izazovima, dakle naravno vodeći računa svemu onome što su istaknuli kolege, potom Dakle, moramo provjeriti održivost i izvedivost prijedloga koje već imamo, koje je elaborirao dakle, odbor Monti. A tu je ovo ovaj pozivanje na ono što je rekao predsjednik Dragi. Još jednom, problem je dakle, razumjeti što potom učiniti sa vlastitim sredstvima. Što se mene tiče, jasno je da ideja socijalnog stupa na koji su nas podsjetili da se tu nalazi e, čitav niz e, problema, koje je dobro da su stavljeni u prvi plan, ali parlament je o njima jako jasno i govorio. S obzirom na vrijeme na raspolaganju večeras e, ne želim vam oduzeti previše vremena, ali i mjesto koje nam je na raspolaganju ograničeno i eto, u njemu će se naći amandmani oko kojih ćemo se zajedno dakle, složiti, izradit ćemo zajedničko mišljenje, pokušati postići maksimalni mogući konsenzus. Mislim da zato postoje odgovarajući preduvjeti. Na taj način ćemo dati svoj doprinos dakle, u pravcu koji smo večeras evo, svi izrazili. Hvala vam. Dakle, rok za amandmane 7. prosinca, razmatranje amandmana 24. siječnja i glasanje istog dana. Nemamo sada raspored odbora za proračune. Hvala svima. Sastanak je zaključen. Nastavljamo s radom sutra u 8 ujutro. Imamo dakle u 8.15. zajedničku sjednicu sa odborom Libe.